Bon. On est filmé, on est. On... Ouais. Chers collègues, chers collègues, si vous voulez bien, nous allons commencer notre. notre... Dragi kolege, počinjemo s radom. Molim vas da se smjestite. Pa ako ne želite, ne moramo početi. Ali ako želite da počnemo, onda bismo se trebali smiriti. Dobili ste informacije o dnevnom redu. Ima li kakvih napomena vezano uz dnevni red? Nema. U tom slučaju mislim da možemo konstatirati da je dnevni red usvojen. Prije nego što prijeđemo na točke dnevnog reda zbog kojih smo danas ovdje, prvenstveno na radionicu o obvezi iskrcaja, želio bih pozdraviti neke od ljudi koji su nam se danas pridružili. Kao prvo, mlade dame iz e, ureda Henrika Rodusta, Heleni Kruger i Anerike Lauf. Ispričavam se ako nisam dobro izgovorio imena na njemačkom. U svakom slučaju želio sam vas pozdraviti. Također želim pozdraviti jedno izaslanstvo koje nam se pridružilo. To su ribari sa sjevera Francuske iz Tapla. Oni su nam se pridružili zahvaljujući e, Danielu Faskelu iz Francuske, zastupniku iz Francuske. Dobro nam došli. Krećemo odmah s radionicom. Radi se o e, radionici o obvezi iskrcaja. Kao što znate, to je organizirao naš tematski odjel. Naš odbor zapravo je želio zamoliti da se organizira jedna radionica vezane uz e, obvezu iskrcaja i e, vrste koje ograničavaju ribolov u mješovitom ribolovu. S nama su danas stručnjaci. Čućemo pregled studija, koje, znanstvenih studija, e, koje su vam poslane e-mailom, a koje su pripremili DTU Akva iz Danske, i Teknalije iz Španjolske, BIM iz Irske. ćemo tri prezentacije koje se tiču glavnih e, morskih bazena prije nego što prijeđemo na prezentacije, zatim i na raspravu sa E, našim zastupnicima. Dozvolite da poželim srdačnu dobrodošlicu, prvenstveno gospođi Karli, e, Klari Urlih, koja je predsjednica STCF-a, a danas je ovdje kao predstavnica instituta DTU Aqua i na raspolaganju ima 20 minuta za svoju prezentaciju gdje će zapravo govoriti o obvezi iskrcaja na Sjevernom moru. Gospođo Urlih, dajem vam riječ. Jeste li ovdje? A, ispričavam se, dobro vas poznajem, pa sam se malo zabrinula što ne vidim vaše lice u publici. U svakom slučaju cijenim e, vašu stručnost. Kad god želite, kad ste spremni, možete slobodno krenuti. Gospodine predsjedatelju, dame i gospodo zastupnici, zahvaljujem svima. Radim u Danskoj, ali sam francuskinja pa ću govoriti francuski. Gospođo, nitko nije savršen, kako se kaže, nema problema. Kao prvo, želim vam zahvaliti što ste me pozvali, što ste mi dali priliku da vam predstavim e, rezultate rada u kojem sam sudjelovala. Govorit ću vam o Sjevernom moru, radi se prvenstveno o demerzalnom e, ribolovu, ne toliko o pelagičkom. Ovdje možete vidjeti pregled osnovnih točaka moje prezentacije danas. Uglavnom slijedi strukturu same studije. Na početku ću govoriti općenito o situaciji s ribarstvom u Sjevernom moru. Zatim ću govoriti o takozvanom čoku. To je dakle onaj dio koji se odnosi na vrste koje ograničavaju ribolov. Ispričat ćete me što koristim taj anglicizam, ali koristit ću riječ čok tijekom prezentacije često. Govorit ću nakon toga nešto o konkretnim promjenama u instrumentima i politici zajedničke ribarstvene politike i govorit ću o opcijama E, u budućnosti. Dozvolite da počnem ovu prezentaciju jednim pitanjem koji se čini dosta jednostavnim i to je što je zapravo ribolov. To se čini dosta jednostavnim pitanjem, ali u konačnici zapravo ispada da je odgovor na to pitanje dosta složen. Radi se zapravo o e, ribolovnim operacijama koje su sve međusobno neovisne i teško ih je kategorizirati zato što možemo birati kako ćemo je kategorizirati ovisno o različitim kriterijima. To primjerice može biti e, tehnička oprema, može biti geografsko područje, e, mogu biti druga obilježja, primjerice vrsta ulova. Dakle, radi se ipak o pitanju koje nije toliko jednostavno. A ako želite definirati ovaj pojam imate dva osnovna problema. Prvo je to što morate e, prvenstveno karakterizirati vrstu ulova, a vrsta ulova uvijek se govori u prosjeku ili uglavnom. Na primjer, ovdje ćete imati uglavnom više bakalara, a manje ćete imati neke druge vrste, a primjerice u drugoj situaciji imat ćete e, većinu na primjer e, ulov lososa, manje ćete imati bakalara i slično. Ono što je važno reći jest da e, jedna od osnovnih stvari koje obilježava zapravo ribolov u Sjevernom moru jest efekt takozvane snježne pahulje. Dakle, možete vidjeti da e, što više gledate, e, to više vidite razlike. Dakle, vidite jednu koncentraciju u sredini, a onda se polako te razlike prema rubu sve više razlažu i teško je odrediti granice. Upravo zato treba pronaći e, konkretno e, nekakvu granicu između vrsta o kojima govorimo i e, definirati je na određeni način. I upravo zato kažem da kada treba definirati što je ribolov, to nije uvijek jednostavno, a posebice je složeno kada to gledamo u kontekstu e, obveze iskrcaja. Ovdje dakle možete vidjeti kakva je situacija vezano uz ribolov na Sjevernom moru. E, vidite to za razdoblje koje je navedeno ovdje. Na ovoj karti ću vam zapravo pokazati malo e, kako je podijeljen ribolovni napor. Dakle, možete vidjeti da je ribolov uglavnom ovdje pridneni, dakle u cijelom dijelu Sjevernog mora, dakle možete vidjeti da se radi zapravo o e, pridanim e, potegačama, u ovom konkretnom slučaju radi se o onima koje se tiču e, morske vidre, a ovdje dolje možete vidjeti u južnom dijelu uglavnom imate plivarice. Kao što možete vidjeti u Sjevernom moru imamo čitav niz različitih vrsta, radi se o vrlo mješovitom ribolovu, ovdje možete vidjeti koje su okrom, osnovne vrste, vidite da zapravo se izlovljuje pomalo od svega, ponekad puno od svega, ponekad manje od svega, ponekad nešto više jednog, nešto manje drugog ili obrnuto, ali u svakom slučaju radi se o složenoj, vrlo mješovitoj situaciji. Što se tiče situacije sa stokovima u Sjevernom moru, možemo reći da je situacija relativno pozitivna. To znači da smo u proteklih nekoliko godina dobili relativno dobre vijesti. Nije dakle došlo do nekakvih pretjerano velikih, pretjerano velikog bilo ekološkog oporavka, već se jednostavno smanjio ribolovni napor, što znači da je zapravo došlo do smanjenja pritiska na stokove, kao što vidite ovdje na ovom grafu gdje je to prikazano e, crnom linijom i vidite da je zapravo zahvaljujući tome za demerzalne vrste došlo do povećanja biomase. Međutim, kao što vidite na ovoj prvoj slici, vidite da imamo stok eh, za svaku vrstu i situacija se jako razlikuje od vrste do vrste ribe. To je prva stvar koju moram reći. Druga stvar koju moram reći jest da situacija nikada nije 100% pozitivna, zato što imamo prilike vidjeti u proteklih nekoliko godina da se razina mortaliteta zapravo povećava, tako da ovi pozitivni efekti u koje bilježimo u proteklih nekoliko desetljeća, ali posebice u zadnjem desetljeću, bi se ubrzo mogli izbrisati. Situacija nikad nije jednostavna i nikada nije konstantno pozitivna. E, ovdje možete vidjeti grafički prikaz koji zapravo priprema ICES Eh, ovdje dakle možete vidjeti eh, bentičke vrste, zatim eh, to je zelenim, zatim plavim su demerzalne vrste, dakle radi se prvenstveno o bakalaru, bakalarki i ostalim vrstama iz porodice bakalara. Dakle, možete vidjeti da se uglavnom teču, kreću svote između 15, 20, 25%. Za sada još uvijek nemam e, brojke za 2018. godinu. Ovo su brojke koje je 2017. godine za prethodnu godinu objavio ICES. Čini mi se međutim da neće doći do pretjerano velikih promjena. Ovdje dolje pod B možete zapravo vidjeti kolika je količina odbačenog ulova, kako za demerzalne, tako za bentičke i ostale vrste. Što se tiče rizika od takozvanog čoka, dakle vrsta koje ograničavaju ribolov u Sjevernom moru, Situacija je sljedeća. NSAC je zapravo nastojao podijeliti e, ove vrste koje ograničavaju ribolov u kategorije, definirali su ove četiri kategorije. Dakle, u trećoj kategoriji možete vidjeti da se radi o nedovoljnoj kvoti na razini Europske unije, što zapravo dovodi do e, odbacivanja viška ulova, ali imate također kategorije 1 i 2 gdje imate dovoljne kvote na razini država članica, ali u prvoj kategoriji, ali nisu e, dobro raspodijeljene na razini Europske unije i u kategoriji 2 imate nedovoljne kvote na razini država članica u kategoriji prvoj zapravo imate još problem dodatni gdje možete imati dovoljne kvote na razini države članice, ali unutar države članice te kvote nisu ravnomjerno raspodijeljene, dakle unutar, odnosno raspoređene, unutar same države članice. I u kategoriji četvrtoj imate ekonomske razloge. Nastojali smo stoga jasno definirati situaciju i vidjeti tko je odgovoran za ovo Međutim, kao i uvijek stvari nisu jednostavne. Radi se naime o tome da su uloge ponekad podijeljene e, temeljem političkih rasprava u Briselu, u državama članicama ili u samim lukama ili među ribarima. Sve to dovodi do vrlo složene situacije. To je prva stvar koju želim reći. Druga stvar koju je važno spomenuti jest da situacija sa čokom je situacija o kojoj svi govore, ali nikada je zapravo jasno ne vide. Radi se naime o situaciji do koje dolazi samo ako postoji obveza iskrcaja, koja se strogo primjenjuje, a istovremeno se također odbacuje višak ulova. Međutim, o tome govorimo samo u onoj situaciji u kojoj se obveza iskrcaja zaista strogo e, primjenjuje. Međutim, do sada nismo imali stvarnu situaciju e, vezano uz vrste koje ograničavaju ribolov koja bi odgovarala ovoj definiciji. Ovdje možete vidjeti kakva je situacija vezano uz rizik od takozvanog čovka u Sjevernom moru i vidite se uglavnom radi o kategoriji broj 2. Radi se dakle o političkom problemu relativne stabilnosti e, i to je mnogo veći problem nego problem nedostatka kvota. Jedini primjer je zapravo ugotica pučinka koja je u kategoriji trećoj u Sjevernom moru, možete vidjeti pred dnu i e, u u, drugoj, e, u drugom redku također jedna od vrsta gdje je rizik zapravo raspodijeljen između kategorije druge i kategorije, kategorije treće. U e, tom konkretnom slučaju radilo se o, e, o, o sjevernomorskom bakalaru. Ono što sada pokušavamo učiniti jest kvantificirati situaciju s čolkom na regionalnoj razini prema istom načelu koje su učinili i ICES i druge međunarodne organizacije. Nastojimo dakle napraviti kvantifikaciju na cjelokupnom području Sjevernog mora. Ako stvari ograničite po vrsti, e, koliki će biti oportunitetni trošak e, vezano uz drugu vrstu. Neću vam sada zapravo tumačiti u detalje u ovome trenutku ovaj graf, ali radi se zapravo o brojci, odnosno o grafičkom prikazu koja se objavljuje svake godine. ovdje također možete vidjeti i na nacionalnoj razini primjer Ujedinjene kraljevine, ovisno o ribolovnoj floti i e, vrsti ulova možete vidjeti da se i brojke razlikuju. Prvenstveno 2017. godine imate situaciju sa bakolarkom, na primjer, e, i zatim e, listom. Zatim imate situaciju sa crnim bakalanom u sredini, vezano 2018. godinu. I na kraju zapravo imate oslića, list i neprob za 2019. godinu. Također možete vidjeti i kakva je situacija vezano uz e, bakalar i e, crni bakalar. Atlantski bakalar, dakle i crni bakalar. Možete dakle vidjeti da imamo e, u plavim označeno po vrsti individualnu kvotu, a crvenim označenu opću kvotu, dakle za sve vrste. Dakle, možete vidjeti na koji način se zapravo trebaju kretati brojke da bismo osigurali održavanje. Ovdje možete vidjeti dakle, da smo od 2015. godine za crni bakalar zapravo imali situaciju gdje su ribari morali zapravo otići u drugu regiju kako bi se mogli pravilno koristiti kvotama koje su im bile dodijeljene zato što je zapravo vrsta promijenila regiju. Radi se dakle o situaciji koja se može iz dana u dan mijenjati, vrlo je teško njome upravljati i upravo zato dobivamo jednu opću sliku koja je dosta teška i temeljem te slike teško je formirati jednu opću zajedničku politiku. Što se zapravo dogodilo od 2013. godine do 2015. godine? Kao prvomo imamo jedan plan odbačaja e, za Sjeverno more sa rokovima, s kalendarom koji je relativno jednostavan. Dakle, ovdje možete vidjeti određene vrste koje se pojavljuju u određenim trenucima u kalendaru. Možemo vidjeti da je zapravo obveza iskrcaja zapravo e, tu za sve velike vrste sa izuzetkom ugotice pučinke. Naravno, došlo je do povećanja kvota, što je nešto što je predviđeno, ali to istovremeno nije dovelo do toga da se smanji količina odbačene ribe. Trenutačno smo smanjili kvotu, odnosno maksimalni dopušteni ulov za list. Također postoje i određene vrste koje su postale zaštićenim vrstama, tako da za njih zapravo sada više uopće nije e, nije dozvoljeno odbacivanje ulova. To je dogfish konkretno. A također imamo i višegodišnje planove za upravljanje stokovima. I sada zapravo dolazimo do same srži ove dileme koja se tiče obveze iskrcaja. S jedne strane trebamo fleksibilnost kako bismo mogli e, nastaviti sa ribolovom, kako ne bi došlo do zatvaranja e, ribarskih flota, odnosno raspada. S druge strane, postoje i određena ograničenja e, koja su potrebna kako bi se na neki način potaknula promjena i sad zapravo treba vidjeti e, kakav će biti pristup. Naime, studija STCF-a pokazuje da su razlike u državama članicama vrlo velike, da postoje različiti pristupi u državama članicama i da je nužno mijenjati određene stvari. Ova dilema je za mene zaista u samoj srži problema. Prelazim sada u četvrti dio svoje prezentacije, a to je zapravo su izgledi za 2019. godinu. E, kao prvo želim reći nešto o situaciji nakon Brexita i klimatskih promjena vezano uz, uz oslića. E, možemo vidjeti kakva je situacija zapravo 2011. godine na ovamo. 2001. godine kada pogledate možete vidjeti da je bilo još vrlo malo oslića, zapravo malo pomalo do 2011. godine e, količina se povećava. U svakom slučaju e, ovdje govorim o osliću, ali ista stvar zapravo se tiče i plavoperajne tune, E, također i nekih drugih vrsta koje sa klimatskim promjenama se zapravo sele u sjevernije krajeve, a tamo prije nisu bile prisutne. Možete vidjeti u svim ovim državama da nikada nisu imale dominantno niti jednu od ovih vrsta. što se pak tiče sjeverno sjevernomorskog iverka, trenutačno postoje tehnički izazovi. Radi se o biomasi koja se povećava. istovremeno mortalitet po ulovu pada. Još uvijek možete vidjeti da imate zapravo vrlo snažan ribolovni napor, ali istovremeno i jedan stok koji ostaje snažnim. Dakle, to jasno pokazuju ovi grafički prikazi. Postoji stopa odbačaja ulova koja nije zanemariva, ali za sada se to ne odražava na biomasu, međutim istovremeno ne postoji niti nikakvo konkretno rješenje koje bi išlo u smjeru e, rješavanja ovoga problema. Ovdje dakle sad e, vidite i kakva je situacija sa biološki osjetljivim e, vrstama koje imaju određenu komercijalnu vrijednost kao što su primjerice kućina ili raža. Nismo pronašli čarobno rješenje niti za te vrste. Postoje sve ove mogućnosti upravljanja koje vidite na ekranu. I nadamo se da će zapravo djelovati, iako se naravno može dogoditi da njihovom primjenom s jedne strane u potpunosti zapravo izazovu takozvani choke, odnosno ograniče ribolov, a s druge strane može se dogoditi da efekti budu pozitivni. U svakom slučaju ne postoji čarobno rješenje. Kakve su mogućnosti za budućnost? Prva stvar koju moram naglasiti jest da bi bilo dobro da bolje koristimo takozvani top up, dakle povećanje ulova. To do sada nismo uspjeli iskoristiti na pametni način. To je važno iskoristiti tamo gdje je to zaista potrebno i gdje primjećujemo pozitivne promjene. Možemo se također inspirirati Novim Zelandom koji je pronašao vrlo inovativan način upravljanja ovim instrumentom. Druga stvar koja je važna jest e, krenuti s promjenama od e, temelja e, moramo uvoditi promjene koje se temelje na polučenim rezultatima. E, da bismo vidjeli o kakvim se rezultatima i promjenama radi, vrlo je važno da imamo elektroničko praćenje, elektronički monitoring koji zapravo omogućuje e, da se fokusiramo na učinak i da možemo kontrolirati situaciju. Na taj način bi zapravo oni koji imaju tu mogućnost mogli koristiti e, svoje kvote u punom opsegu koje su im dodijeljene, a pritom e, količina odbačenog lova ne bi bila prevelika. I na kraju nužne su političke promjene koje su uvjetne i koje zapravo moraju biti vezane uz e, selektivne promjene koje su na snazi. Evo, to je ono o čemu sam željela govoriti, sada samo zaključno. Prvo, e, ribolov na Sjevernom moru je vrlo mješovit, što već znamo. Postoje velike kategorije, međutim u njima se nalazi veliki broj pojedinačnih vrsta. Situacija s takozvanim čolkom, dakle vrstom koja ograničava ribolov, je situacija s koju još nismo imali prilike vidjeti u Sjevernom moru. Međutim, ako dođe do stroge primjene obveze iskrcaja, do toga bi moglo doći. To je situacija koja se može dogoditi na europskoj razini, na nacionalnoj razini, na regionalnoj razini, na razini pojedinačnih ribara, na razini ribarske flote. Ne postoji jednostavan pristup kako bi se evaluirao učinak i evaluirala rješenja. Moramo djelovati slučaj pro slučaj. U Sjevernom moru su problemi prvenstveno vezani uz distribuciju kvota, mnogo više nego u same resurse. Stokovi su prilično zdravi Dakle, prvenstveno se radi o političkim, a ne toliko o biološkim problemima. Kao što sam već spomenula, već su uvedene mnoge promjene. Promijenjeni su propisi koji idu čak i on kraj onoga što predviđa članak 15. Ako uklonimo sva ograničenja, onda ćemo zapravo ukloniti i bilo kakav poticaj za promjenom. Također sam vam pokazala nekoliko prilično jasnih primjera koji pokazuju da ne možemo sve riješiti primjenom onoga što stoji u članku 15. Dakle, ako želimo ići korak dalje, čak i ako ne možemo u potpunosti eliminirati odbačeni ulov, moramo vrlo jasno uvjetovati i definirati pravila. I na kraju e, želim reći da sve ovo zapravo možemo poboljšati ako koristimo pametnije takozvane top upove, dakle povećanje ulova i ako se temeljimo na rezultatima. Evo toliko od mene, hvala vam na pozornosti. Zahvaljujem kolegama iz europskog projekta Discardless koji su mi mnogo pomogli da pripremim e, ovaj pregled studije za danas. Hvala. Hvala lijepa gospođo Ulorih. Niste iz Švicarske, vi ste francuskinja, za ne? Da? ali moram vam čestitati na tome kako ste se držali vremena koje vam je dodijeljeno, unutar dvije sekunde od dodijeljenog vremena, svaka čast. Nije nam promaklo da je obveza iskrcaja teška za primjenu u praksi, da ima određene mane, ali vi ste nam također rekli um, koje bi mogle biti prednosti na području Sjevernog mora. Hvala vam lijepa, uskoro ćemo krenuti s raspravom. A sada želim kao prvo e, poželjeti dobrodošlicu gospodinu iz Raulu Prelezu iz AZTI-a iz Španjolske. On također ima 20 minuta za svoju prezentaciju. I sada prelazimo na jugozapadne vode. Izvolite, dajem vam riječ. Eh, Hvala vam na pozivu eh, i na ovoj, na prilici da održimo ovu prezentaciji. Prezentacija će biti slična kao ova moje mm, prethodnice, no naravno koncentrirat ću se na jugozapadne vode. Prezentacija će slijediti sljedeću strukturu bit će vrlo zapravo jednostavna i kratka. Nekoliko riječi o uvodu, zatim ću govoriti o, o rezultatima našeg istraživanja, te e, nešto malo dulje govoriti o zaključcima i preporukama. Prvo, naravno treba jasno definirati koje je to, koje je to područje. Dio koji se e, proučavao su eh, jugozapadne vode, evo vidite to na, ovom, ovoj mapi, na zapadno. Dakle, to je, eh, to, je more oko eh, Pirenejskog poluotoka, Biskajski zaljev, dakle to je područje koje smo proučavali. U tim vodama zapravo imamo različite zemlje članice koje su obalne države i koje tu e, vode e, love ribu. To su Belgija, Španjolska, Francuska, Nizozemska i Portugal. Mm, te nešto malo manje Irska i Ujedinjena kraljevina. No ono što ovdje želim e, reći da e, ovdje smo proučavali isključivo vrste koje ograničavaju ribolov, dakle čouk, vrste choke, i to za stokove koji žive u ovom području. Dakle, to se ne odnosi na sve stokove e, koje bi mogle postati vrste koje ograničavaju ribolov, a koje se izlovljavaju svim ovim zemljama. I koji je cilj toga? E, željeli smo na temelju e, baza podataka koja su e, dostupna svima, koja su javne, htjeli smo utvrditi koji su stokovi, e, koji bi stokovi mogli postati vrste koje ograničavaju ribolov u ovom, dakle u okviru ove definicije. Zatim smo isto tako htjeli vidjeti koje se alati i oprema koriste za svaki od tih stokova i u svakom od tih ribolova kako bi se smanjila razlika između uh, ulova i kvota. Isto tako smo analizirali neke vanjske uh, čimbenike, poput recimo učinka Brexita i klimatskih promjena. I na kraju uh, htjeli smo utvrditi kojim vrstama prijeti rizik da doista postanu čovk vrste, te da se analizira koje se mjere mogu iskoristiti kako bi se ta situacija izbjegla. Dakle, izuzeća, e, mjere koje su predviđene zajedničkom ribarstvenom politikom ili raznoraznim drugim e, mjerama. Kako smo to napravili? Naravno nismo tu e, izmišljali toplu vodu ponovno. Mm, dakle u sjeverozapadnim vodama e, su već razvili nešto što se zove alat za ublažavanje e, posljedica čovka, tako da imali smo na raspolaganju taj alat i mogli nastaviti s radom prema tome. Na temelju tog rada smo mi održali jedan, e, jednu mm, analizu i podijelili smo vrste u tri različite kategorije. Prva kategorija su stokovi mm, za koje postoji dovoljna kvota u zemljama članicama. Kategorija 2 su stokovi za koje imamo dakle, razinu kvote koja je dovoljna na razini Europske unije, no u nekim zemljama članicama nedostaje e, kvota. I treća kategorija bi bili oni stokovi za koje u cijeloj Europskoj uniji e, nema, e, nije definirana dovoljna kvota da se pokrije cijeli, to jest ukupni dopušteni ulov. E, sada ću vam reći nekoliko riječi o rezultatima, no prije toga volio bih vam nešto reći o tri, tri stvari na koje smo naišli u ovoj studiji. Prvi slučaj je najučestaliji slučaj. I to je zajedničko i ostalim područjima. To su uspetni, usputni ulovi u ciljanom ribolovu. Tu bi, dakle, čovk predstavljale usputni stok, zapravo usputni ulov. U teoriji znači da bi se ribolovni napor trebao smanjiti E, i to zbog tog usputnog ulova i na taj način e, ribolovne mogućnosti određene vrste ne bi bila u potpunosti iskorištena. Drugi slučaj je najzanimljiviji za nas, a to je dakle kada vrsta koja ograničava e, ribolov se nalazi dakle u je ciljana vrsta u ribolovu dakle sa više različitih e, vrsta. U tom su slučaju čovk e, vrste su dakle taj ciljani stok. E, tu se napor smanjuje. I u tom slučaju se ne ispunjavaju ribolovne mogućnosti za taj ciljani stok. U jugozapadnim vodama smo naišli na, i, na, i na jedan treći slučaj, a to je kada ciljane vrste nemaju tak, nemaju ukupni dopušteni ulov, ali usputni ulovi imaju. Tako da u tom slučaju ta vrsta, dakle uglavnom ima dopušten, ukupni dopušteni ulov, pa e, treba smanjiti ulov vrste koja nema definirani tak. To su ta tri slučaja i evo na ovom slajdu vidite jednu tablicu, neću sada ulaziti u detalje, već ću vam samo sažeti, e, već je cilj te tablice samo sažeto prikazati rezultat e, tog istraživanja. Analizirali smo sve stokove u jugozapadnim vodama, napravili smo početnu analizu podijelili ih u tri kategorije. E, pokušali smo primijeniti sve moguće e, mogućnosti koje nam trenutačno zakonodavstvo nudi. I na kraju smo definirali e, rizik. Kada kažemo da je rizik malen ili nizak, znači da mjere mjere e, fleksibilnosti ili mjere izuzeća mogu riješiti problem. Umjerena razina rizika znači da recimo tu postoje slučajevi da e, neka zemlja članica ima kvotu nula, e, da ne postoji alat kojim će se to riješiti, ali isto tako imamo i slučajeve visokog rizika u kojima E, nismo nažalost mogli pronaći e, nikakvo primjereno rješenje. To je eto sažetak. Tu e, u zapravo u samom izvještaju možete pronaći analizu svakog stoka posebno, a u ovoj tablici vidite sažetak cijele te analize. I sada prelazim na treći dio, na zaključke i na preporuke. E, najprije želim reći da je utvrditi e, glavne probleme vrlo teško. Podaci koje imamo e, mogu, mogu ne biti primjereni, mogu biti zavaravajući, možemo imati probleme zbog odabira razdoblja, mm, mm, da recimo to možda može biti dinamičnije. To je jedna stvar. Druga, Druga stvar je isto ono što je rekla Klara. Ako krećemo sa zemljom, dakle ako krećemo sa e, zemljom članicom ili krećemo sa zapovjednikom, to nije isto i to bi nas moglo dovesti do potpuno različitih zaključaka. Zatim, kada se obrađuju podaci, ne govorimo o mogućim situacijama e, čovk vrsta u budućnosti. i vrlo je teško predvidjeti što se doista može dogoditi. Ali može nam se dogoditi i suprotno. Možemo identificirati dakle, čovk vrste e, koje su se dogodile samo u toj godini koja je analizirana, a inače to nije problem. A to je onda opet pogreška i nije točno. No, u svakom slučaju, unatoč svemu što sam rekao, ovo ipak jest e, važna startna točka. Eh, htio bih nešto reći i o mjerama kojima se to može eh, ublažiti. Htio bih nešto reći o mjerama swaps te eh, o relativnoj stabilnosti. Kad govorimo o swapsovima, moramo odvojiti dva aspekta. Prvi se odnosi na upravljanje, na cilj upravljanja, a drugi na raspodjelu ribolovnih mogućnosti. Kada govorimo o cilju upravljanja, Ovdje smo u situaciji u kojima je ukupni dopušteni ulov od zbroja iskrcaja i odbačenog ulova. I u ovakvoj situaciji e, rješenje je prema tome da se smanji odbačeni ulov. Neću sada ulaziti u detalje, ali rješenje zapravo mora ići u tom smjeru. Drugi aspekt je kad govorimo o raspodjeli e, ribolovnih mogućnosti kada je tak, to jest ukupni dokupušteni ulov, je, eh, je veći od zbroja iskrcaja i odbačenog ulova. Eh, što tu treba učiniti? Tu odbačeni ulov je taj koji mora biti ponovno raspodijeljen i moramo osmisliti poticaj kako bi se smanjio odbačeni ulov, zato što je to zapravo glavni, jedan od ciljeva politike. U tom smislu mm, swaps E, su se pokazali kao vrlo snažna mjera, vrlo učinkovita mjera. Jer se može povezati dakle taj portfelj ribolova sa e, kvotama koje se e, dodijele. a načelo relativne stabilnosti e, jeste da se situacija vraća na polazišnu točku i to znači da će se dakle napraviti odje, e, određena raspodjela. No, problem swap mjera je da i one imaju svoje granice. Prva, prvi problem jest da kvota pripada zemlji članici i ta zemlja članica e, ima svoju unutarnju strategiju o tome kako se e, nacionalne kvote raspoređuju. Druga stvar, jedno, e, e, jedna stvar je, e, je ribolov, a drugo je tržište. I to se ne preklapa, to, to dvoje se ne preklapaju uvijek. I to znači da blagostanje koje se definira kroz dakle gospodarstvo, kroz gospodarstvo rezultate, to se može mm, promijeniti uz korištenje te swap mjere. Treća stvar, ono što dosta ograničava, je e, jedinica tečaja. Dakle, e, nije jasno koja se metoda e, koristi za promjenu kvota i nije jasno koliko se mora za to platiti. Koja je cijena kvote? E, jer e, zato što u nekom trenutku e, brojne vrste su nešto što ja više ne želim prodati na tržištu, već želim to zamijeniti za neku drugu vrstu. Tako da je to zapravo samo jedan proizvodni input u sustavu, kao što, to može, kao što je to slučaj sa kapitalom ili sa energijom. Tako da nas e, swap mjere dovode do situacije u kojoj se može e, unaprijediti blagostanje, ali samo ako se e, ali samo zapravo ako postoje problemi sa raspodjelom ribolovnih mogućnosti, a ne sa upravljanjem ribolovom. Zatim, još jedna od mjera su fleksibilnost među kvotama. Do sada se ta mjera nije koristila u našim vodama. E, te su zamjene vrlo usko povezane sa um, granicama predostrožnosti, ali isto i sa ciljevima upravljanja. Mm, zatim u propisima postoje određene proturječnosti. To je recimo e, članak 15. No, glavni argumenti jest da se ove mjere ne smiju koristiti špekulativno. Dakle, moraju se koristiti u e, slučajevima u kojima se nastoji ublažiti nastajanje čovuk vrsta i valja unaprijed definirati kakve će biti te zamjene mm, kako bi svi koji će to eventualno koristiti unaprijed znali kako. No kada govorimo o tim zamjenama kvota, vraćamo se na početni problem koja je jedinica dakle, te zamjene. Kada govorimo o eh, de minimis Mm, izuzećima, oni su učinkoviti kada su eh, kada je odbačeni ulov nizak u usporedbi sa ukupnim ulovom. U ovim slučajevima mm, ne predstavljaju alat koji bi mogao pomoći u rješavanju eh, problema eh, stokova kojima prijeti visoki rizik. Što se tiče de minimis mjera, istraživali smo i otkrili da zapravo e, tu treba definirati čitav niz zaštitnih mjera. A te zaštitne mjere, e, ako se predostrožno e, primjenjuju, na kraju bi dovelo do toga da se smanji Um, smanje održive ribolovne mogućnosti, ali istovremeno isto tako i smanjuju troškove uh, na plovilu. No, mm, u svakom slučaju, ako će takve mjere pomoći, one uh, znatno ovise o specifičnim flotama. No, flote koje ne budu koristile te uh, de minimis mjere um, ne mogu biti kažnjene na neki način. Eh, još dvije teme o kojima se jako puno govori, to je kvota plift. Mm, teoretski to je neutralno, eh, iako imaju eh, učinke na raspodjelu u praksi. I ti učinci su zapravo pogoduju onima koje, onim flotama koje odbancuju malo ulova, no i dalje ne, mm, ne pomažu u rješavanju problema sa čovk vrstama isto tako, ako zemlja članica nema nikakvu kvotu, dakle ima kvotu nula, to također ne znači da se rizik e, smanjuje. Zatim o preživljavanju ulova, tu naravno uvijek su potrebni znanstveni dokazi, ali pridjev visok jednostavno nije e, znanstveni. U našim vodama postoje ta izuzeća za male pelagijske vrste za škampove, za raž, za ražu te za rumenca. No kada kažemo e, da je nešto visoko, tu ne mislimo samo da, dakle tu ne mislimo samo na postotak, već mislimo i na broj jedinki. Tako da veličina je bitna i zapravo to valja vrlo pažljivo pratiti. Što se tiče raspona, e, tu je interesantno, zapravo oni su interesantni ako se pametno e, primjenjuju, no e, valja definitivno izbjeći kronično povećanje smrtnosti riba. Mm, naravno, na to treba paziti, pogotovo ako govorimo već o tome da je vrsta na razini od najvećeg održivog prinosa no to pomaže u situaciji u kojoj je e, čovjek problem e, upravljanja. Kad govorimo o upravljanju u stvarnom vremenu, glavni argument je što prije to bolje zato što to je sustav koji će nam pomoći da sve optimiziramo i upravljanje i ciljeve upravljanja e, te mjere koje ublažavaju ovu situaciju. No istina je da je to, svime time teško upravljati. I to svakako naravno, e, ali će to pomoći u svim slučajevima, a posebno može pomoći kod malog obalnog ribolova. I na kraju, dakle imamo podatke i imamo rezultate. No što ako imamo, što da e, podaci daju druge rezultate? E, zapravo rizike trebaju potvrditi naši ribari. Što se tiče vanjskih čimbenika, poput Brexita ili klimatske promjene, dakle kad je riječ o Brexitu, što se tiče jugozapadnih voda, tu učinak neće biti značajan. Da, osjetit će to tržište, i osjetit će se nešto više povećanje napora. A što se pak tiče klimatskih promjena, kada e, imamo podjelu između sjevera i juga, mm, tu onda se čovk raspodjeljuje na zemlje članice. Kada imamo promjenu e, s istoka na zapad, e, e onda se problemi sele između, prenose se između flota. No, iako postoje ti problemi u raspodjeli, e, ipak dakle, moramo znati koji su razlozi zašto dolaze do tih problema. I na kraju bi još htio reći da u ovom se izvještaju govori samo o problemu e, vrsta koje ograničavaju ribolov te o obvezi iskrcanja. To naravno znači više problema, ali isto tako i više koristi. I rezultat je što god učinimo, moramo voditi računa o tome da moramo e, raditi na stvaranju primjerenih e, poticaja ako želimo ostvariti dakle ako želimo ostvariti taj cilj e, obveznog iskrcaja. gospodine je bilo vrlo stručno izlaganje sa puno pojedinosti, vrlo zanimljivo, a i jugozapadne vode su također zanimljive. Predajem sada riječ e, doktoru Dominiku Rajanu ili Rijanu, ne znam kako se to izgovara, iz e, tvrtke BIM. Imate 20 minuta. Il lui nous parler des eaux occidentales nord gdje ćemo sada čuti o sjevernom dijelu zapadnih voda. Okay. Uh, Thank you, Mr. Uh, hvala gospodine Kadek, uh, hvala svim zastupnicima, poštovane dame i gospode. Ovo nije prvi puta da govorimo o obvezni iskrcaja, neće biti vjerojatno niti posljednji puta. Međutim, ovog puta E, su govoriti iz različitog ugla. Ovdje stojim iza komisije, a ne više, ne govorim kao predstavnik komisije. O čemu ću govoriti? U izvjesnom smislu e, izvukao sam e, kratku žibicu. Naime, ja ću govoriti o analizi vrsta koje ograničavaju ulov za Kelsko more, Irsko more i zapadnu Škotsku. Moramo dakle vidjeti kako situacija izgleda sada, te kako će situacija izgledati nakon, nakon Brexita. Zatim situacija nakon 2020. godine. Govorit ću dakle o srednjoročnom razdoblju što je uključuje Brexit i o klimatskim promjerima koje su dugoročno razdoblje sjeverno-zapadne vode su zone 5, 6 i 7. Zapadna Škotska prema Rokolu, zatim Irsko more, Keltsko more, to su jugozapadna i južna obala Irske, te kanal koji je između Engleske i Francuske. Tu imamo jako puno različitih vrsta ribolova i jako e, puno različitih vrsta e, Neke u sve te četiri zone, neke samo u nekim dijelovima. Od e, različitih dakle vrsta do vrsta koje se dakle love na različitim ribolovnim mandalima. Neke e, vrste ribolova e, se odnose recimo na školjkaše, e, zatim na nošće. i imamo i vrlo, vrlo dakle mješovite vrste ribolova, imamo vrlo različite riblje alate od e, potegača, plivarica, kočarica, e, vrša, parangala i tako dalje. Ako sve to skupa zbrojimo, vidimo da se radi o mješavini e, vrlo složenih vrsta riba i vrlo složene riblje alata. Što se tiče ulova, najviše se koriste različite vrste kočarica koje imaju također i najveći stupanj odbačaja ribe. Pogledamo li ovo prvenstveno sa stanovišta odbačenih eh, riba, eh, tamo imamo okno koje je tipično manje od 100 mm, dok se kod pridnenih vrsta radi zapravo o najproblematičnijim aspektima. Primjenjivanje obveze iskrcaja u sjeverozapadnim vodama je vrlo, vrlo problematično i e, u velikom broju slučajeva radi se o vrlo malim količinama vrsta koje imaju vrlo visoku, vrlo veliku vrijednost. Dakle, sa stanovišta obveze iskrcaja e, vrsta koje ograničavaju ulov, Dakle, šok vrsta, to se e, radi na temelju e, onoga što je izradilo vijeće, e, savjetodavno vijeće za ribolov u sjeverozapadnom moru kojem želim zaista odati priznanje. Oni su jako dobro razradili to i zajedno su surađivali sa zemljama članicama iz tog geografskog područja. Oni su dakle izradili alate kojima se trebaju identificirati te takozvane čovuk vrste i govori se o različitim e, alatima prilično općenite prirode te e, to možemo na kraju svesti na pojedinačne stokove, pojedinačne vrste ribolova i na mikrorazinama identificirati vrste koje ograničavaju ribolov a postoji rizik naravno od čovka kod različitih ribljih stokova. Sve se to analiziralo na dvije radionice u lipnju i rujnu 2017. godine. Za 35 različitih stokova u različitim dijelovima sjeverno-zapadnih voda i to se dakle objavilo na Excel u Excel formatu i procijenilo se kako bi situacija bila nakon svopova, e, kakva bi ipak bila nakon e, drugačijih metoda. U drugom dijelu su e, pogledalo e, koji su im instrumenti na raspolaganju, određivanje kvota, izuzeća i tako dalje, te se pokušavalo za pojedine stokove i za pojedine rizike e, procijeniti to i ublažiti rizik od ograničavanja ulova. To se dakle napravilo za 35 vrsta e, i početni podaci su iz 2017. godine. Što se tiče rezultata toga i što smo s tim napravili, klasificirali smo rizik ograničavanja uloga. Prvo je visok e, visok stupanj rizika. O tome su govorili i Raul i Klara malo prije. E, tu se odnosi dakle, na velik broj vrsta i na gotovo većinu država članica. Nakon toga skupina stokova gdje je e, rizik umjeren gdje je ulog veći od dopuštenog ukupnog ulova. I zatim postoje i stokovi gdje tu nema toliko rizika jer je ulov zapravo dosta ispod ukupnog ograničenog ulova i sam ulov ne prelazi kvote. Ako, dakle, na temelju analize ograničavajućeg uloga pogledamo situaciju temeljem, dakle, podataka iz 2015. godine za Keltsko more, e, tamo gdje ulov je veći od e, dopuštenih takova, u 7 beta ka najveći problem je s bakalarkom, dakle u tom dijelu Kelskog mora gdje postoji visok stupanj odbacivanja i gdje se to odnosi na sve. Što se tiče e, mnogih drugih vrsta od e, bakalara i e, drugih, tu dakle postoji potencijalna mogućnost, naglašavam potencijalna mogućnost da se tu rizik izbjegne. 2016. godine se analizirala ista situacija da se vidi je li se išta promijenilo. U Kelskom moru ništa se nije promijenilo i dalje je postojala ista kategorizacija u okviru dakle, visokog, srednjeg i niskog stupnja rizika. U Istočnom Irskom e, moru e, gdje je ponovno prisutna bakalarka i e, gdje je prisutna ugotica E, zatim e, u kvadrantu e, D7 postoje vrste poput recimo raže gdje je rizik umiren, a dio ostalih stokova i dalje ima visok stupanj rizika Ugotica i e, bakalar su zapravo i dalje visoki stupanj rizika u Irskom moru. 2016. godine, međutim, došlo je do poboljšanja i rizik e, za bakalar je postao srednji, dok je e, za bakalarku postao čak mali rizik u e, zapadnom dijelu Irskog mora e, također se e, situacija sa visokog prebacila na srednju za nekoliko vrsta. Dakle, ako proučimo zapravo sve različite dijelove ove zone, vidimo da visoki rizik postoji u svim zonama, međutim nije sve prisutan baš za sve stokove. Pogledajmo sad još jednom što kažu te rezultati analiza. Nulte kvote tamo gdje ne postoji ukupni dozvoljeni urov. Neke države članice nemaju takve ograničavajuće stokove. Imamo različitih e, primjera. E, Španjolska je možda tu najbolji primjer jer on ima 12 ili 13 vrsta gdje imaju otprilike nultu kvotu ali Irska, Francuska, Njemačka i Ujedinjeno kraljevstvo e, su tu također prisutne. Od 9 od 22 vrste rizik je srednji ili visok, a neki su kao i drugim dijelom regionalnih analiza, drugi su drugačiji, ali postoji devet vrsta gdje postoji zaista veliki, vrlo veliki rizik da se radi o vrstama koje ograničavaju ulov. U ovom času e, sve to se rješava, najveći dio toga se rješava svopovima, a možda će se u budućnosti to rješavati drugačije e, i možda bi ukidanje takova bilo rješenje u jednom času, kao i e, povećanje mogućnosti prodaje bi bio moguć način da se ovaj problem rješava ali svopovi su možda ono čemu se sada najviše pribjegava, naročito je to vezano za Španjolsku i druge koje imaju nulti stupanj kvota. Zatim što se tiče pridnenih voda i bijelu ribu, e, zatim što se tiče e, pelagijskih e, riba, kad se radi o bakalaru i bakalarki, je situacija prisutna u sjeveroistočnim vodama e, radi se u dobrim dijelom o usputnom ulovu. A inače se u velikoj mjeri za pridnene vrste e, i vrste otvorenog mora najčešće koriste svopovi. Kako će situacija razvijati s vremenom, zaista se sada ne može pretpostaviti. I posljednja stvar koju smo se pozabavili jesu ograničeni ukupni dopušteni ulovi koji se sada ovdje rješavaju sa nultom stopom. To su uglavnom zabranjene vrste gdje se jednostavno kaže da ako se ta vrsta ribe ulovi da se onda treba tu ribu vratiti u more živu što uopće nije lako a postoji zapravo čitav jedan program vezan za uspodni ulov. Što se tiče tih zabranjenih vrsta, one nisu čok vrste, dakle vrste koje ograničavaju ulov. Možda će se to u jednom času promijeniti i to možda postane e, vrsta koja e, će e, ući na popis ograničavajućih vrsta. Što se pak tiče lovostaja u lovljenju riba, one postoje u geografskom smislu, u vremenskom smislu, a zatim postoje i svopovi kao i različite vrste maksimalnog dopuštenog prinosa. Ako proučimo sve te mjere izbjegavanja, malo ih ima osim one koje postoje u okviru tehničkih mjera i one tu oblažavaju rizik ograničavajućih vrsta za ulov i e, vezano je to dakle za obvezu iskrcaja. One su uglavnom dobrovoljnoj bazi za sada i francuske su i britanske. U sjeverozapadnim vodama malo se situacija poboljšala što se tiče selektivnosti otkako je uvedena obveza iskrcaja. To je često bilo vezano za nacionalne mjere e, koje nisu bile prava obveza iskrcaja. U svakom slučaju selektivnost je nešto što može smanjiti ograničavajuće vrste. E, zatim ograničenja ako izvještavate u vrstama onda manje E, ribe morate odbaciti. To bi bila jedna mogućnost. Jer e, veća, isto tako, stopa preživljavanja riba je nešto što, čime bi se sasvim sigurno smanjilo e, rizik od čoka. Zatim imamo i fleksibilnost kvota gdje postoji čitav niz mogućnosti u okviru zajedničke ribarstvene politike i e, različitih obveza vezanih za ribarstvo. Nakon 2019. godine kada će biti obveza punog obavještavanja o e, obvezi izgrcaja i kada će se morati e, točnije obavještavati o ulovu, dakle ti će podaci biti precizniji. U sjeverozapadnim vodama kad su se e, pokušavali primjenjivati svopovi nije došlo do promjena e, koje bi se povezale sa obvezom iskrcaja. Dakle, iste su u posljednjih 10-15 godina. Postoje e, različite analize Međutim, postoji rizik prekomjernog ulova ako se mjere primjenjuju na krivi način. Druge e, dakle, mjere ukazuju na zapravo knjigovodstvene rezultate krajem godina, ali neće smanjivati e, ograničavajući ulov. E, smanjivanje takova, dakle, ukupne dozvoljenog ulova je nešto što se e, koristilo. Regrupiranje kvota je nešto što koriste Norvežani, ali nemamo primjera da se tako što koristilo u sjeverozapadnim botama i zapravo ne znamo da li bi tako što dalo rezultata. E, zatim usputni ulov je nešto što kao što SF pokazuje E, ukazuje na to da bi moglo doći jednostavno do pretjeranog izlova u tom smislu, a uglavnom se koristilo samo za e, pelagijski ribolov. Zatim fleksibilnost među različitim područjima je također nešto što ne znamo može li utjecati na to da se smanji riziv ograničavajućeg ulova, a isto tako ima i implikacije za relativnu stabilnost. I na kraju različiti rasponi MF. S, dakle vezano za e, prilov, ali e, za sada nisu uključeni u planovi i nemamo podatke o tome za sjeverozapadne vode. Što se tiče scenarija nakon 2020. E, godine i MSF Y maksimalnog prinosa. Pogledajmo sada to na primjeru bakalara u sektoru 6a. Dugo godina se bakalar tamo lovio i sada su ti stokovi na vrlo niskim granama. 2004. godine odrađene su ukupne e, ukupni izlovi i e, podatke koje imamo su za 2017. godinu kada se mogli izdobiti 750 tona ribe. E, sa nultim stupnjem takova. Kako tu riješiti situaciju? Dakle, ako se da obveza e, iskrcaja, tu ćete vjerojatno sasvim e, zabraniti ribolov. Slična situacija je za ugoticu pučinku u sektoru 7a, gdje su stokovi isto tako na vrlo niskim razinama a sveukupni ulov je deset puta veći od samog taka. I dakle, između maksimalnog održivog prinosa i stvarne situacije postoji ogromni raskorak. E, možda bi se to mogla riješiti situacija sa alternativom umjesto taka. Ali ako maksimalni održivi prinos spoji s obvezom iskrcaja, vjerojatno će se situacija biti jako problematična i u krajnjoj liniji neće tu više biti ribolova. A sada prelazim na moju omiljenu temu, a to je Brexit. Naravno, sve još uvijek u fazi pregovora i sada se sve govori o pristupačnosti i dodjeli luka. Međutim, kada se pređe na tehničke, stručne detalje, tu, e, što će se napraviti u konačnici, e, će situacija e, rezultirati time da će se vjerojatno jako smanjiti ribolov naročito ako se uvede obveza iskrcaja. E, Velika Britanija je ušla u neku vrstu e, zabrane odbačaja kao što ima Norveška. A Norveška, Švedska i Danska već 42 godine rade na tome i nakon 42 godine još uvijek nisu zapravo došli do rješenja a moglo bi doći do sličnih situacija vezanih e, za Brexit. Dakle, e, opseg, obveze iskrcaja, različite mjere, različiti svopovi, dodavanja, e, odnosno uvećavanje kvota, različiti način rada, različita regionalizacija, a također u konačnici e, to može završiti sukobom na moru jer oni koji će najviše zbog toga patiti su ribari e, koji e, bi se mogli onda sukobiti na moru. I postoji također, kao što nam je i Klara rekla, migracija riba. 21 vrsta ulaze u tu kategoriju, sedam od njih se nalaze u e, sjeverozapadnim vodama e, i te vrste zaista e, jako migriraju. S obzirom na klimatske promjene, morat će se puno pažljivije pogledati što se događa sa takvim stokovima. Bolje će se situacija morati proučiti, a budemo li tada u budućnosti i dalje imali obveze iskrcaja, potencijal će biti veći kao i veći rizik da postoje e, vrste koje ograničavaju ulov. Zaključak sjeverozapadne vode, ribolov je vrlo složen, e, Instrumenti za ublažavanje ograničenja ulova su korisni, e, međutim one ne mogu sve riješiti, ali e, kao što je Klara rekla, radi se o dinamičnoj situaciji i e, same e, rizici od čovka će se mijenjati s vremenom. Za sada imamo devet takvih vrsta u različitim sto sektorima od ugotice i bakalara do nekih drugih vrsta i treba vidjeti kako to treba rješavati. U svakom slučaju nema jednog jedinstvenog rješenja za sve. Moraju se kombinirati različite mjere kako bi se riješilo to. A što se tiče e, maksimalnog prinos, održivog prinosa i obveze izgrasa, e, gotovo je neizbježno da se neće moći loviti riba u nekim situacijama. Što se tiče Brexita, jako će biti problema e, u pograničnim zonama. E, e, Skagarak je jedan takav primjer. Vjerojatno će trebati puno mjera opreza. Hvala. Pour, euh, Hvala Dominik na ovoj prezentaciji. Činjenica jest da smo znali da je situacija složena, ali nakon što smo čuli vaša izlaganja, mislim da imamo i potvrdu. Da, situacija je zaista složena, vrlo složena. Ja bih sada želio dati riječ zastupnicima koji se žele javiti za riječ, eventualno postaviti pitanja našim eh, govornicima. Peter Van Dalen, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Bilo je vrlo zanimljivo vidjeti i čuti sva ova izlaganja. Moram priznati da nikada nisam pretjerano zagovarao ovu obvezu iskrcaja iz vrlo jednostavnog razloga. Čak i mala riba ne mlač konkretno potpada pod obvezu e, obveznog iskrcaja i onda ju se zapravo jednostavno koristi u daljnoj preradi. E, ja mislim da moramo ići u smjeru selektivnijeg ribolova, to je ono što moramo promicati. Pogledamo li kakve sve probleme izaziva obveza iskrcaja mislim da apsolutno nema drugog puta. Imam dva pitanja. Prvo pitanje je vezano uz nešto što je rekla gospođa Ulrich. Mislim da je na slajdu broj 7 u svojoj prezentaciji rekla da još uvijek nismo uspjeli e, vidjeti i analizirati situaciju s ograničenjem, s čovkom i da postoji dilema između toga trebamo li ići u smjeru nekakve fleksibilnosti a ili s druge strane držati se ograničenja e, koja će biti potice za primjenu pravila. Moje pitanje vezano uz taj slajd je sljedeće. Što u ovome trenutku znamo o šansama za preživljavanje različitih vrsta, prvenstveno tu mislim na iverak? kakve brojke i podatke zapravo imamo vezano uz šanse preživljavanja i verka i gdje biste podvukli crtu? Dakle, rekli biste da je postotak preživljavanja za tu vrstu toliko visok da se može poticati selektivnost. Ne bi li zapravo e, i verak mogao biti predmetom izuzeća primjerice? Moje drugo pitanje je za gospodina Preleca koji je govorio o različitim vrstama koje spadaju u visokorizičnu skupinu. Ako se ne varam, jedna od tih vrsta je šarun. Od 2015. godine e, obveza iskrcaja primjenjuje se i na šarun. Vidimo da se radi o vrsti koja se nalazi u visokorizičnoj skupini. Ne bismo li trebali zaključiti da za tu vrstu i ne samo za nju treba priznati da zapravo problemi i dalje postoje, da su postojali već i prije primjene ove obveze iskrcaja. Jesam li dobro razumio da ste to rekli kada se radi posebice o Šarunu? Ako je tome zaista tako, što sada možemo učiniti da riješimo taj problem? Jer zamislite samo e, ako inspekcijske službe moraju biti još strože u provedbi nadzora, onda je sasvim jasno da će se ulov trebati zaustaviti. E, tek je proljeće 2018. godine, a možda ćemo sa izlovom određene vrste već sada morati prestati. Hvala lijepa, Petar. Gospođo Tomašić, izvolite. Hvala lijepa. Imam pitanje u ime kolega iz škotske e, ribarske industrije. Obveza iskrcaja zapravo se sastoji od tri stupa. Prvo, održavanje e, mrazine razine izlova kako su definirane u MSY. Drugo, vraćanje vrsti natrag u more. I tri, održavanje ekonomski stabilnog sektora. Dakle, uz konkretni primjer bakalara iz zapadne Škotske možemo vidjeti da to škotskom ribarstvenom sektoru zaista predstavlja problem. Što mislite e, na tom primjeru koji je stup zapravo ovdje bitan? Možemo ignorirati ili e, strožu zabranu vezanu uz obvezu iskrcaja ili strožu zabranu vezanu uz e, ulov određene vrste. Hvala. Enea? Hvala. Ispričavam se što sam malo zakasnila, let mi je kasnio. Željela sam međutim podijeliti s vama nešto što je, čini mi se, dosta važno. Radi se o važnoj radionici, radi se o važnoj temi. Činjenica jest da Najviši održivi prinos u kontekstu obveze iskrcaja zaista dovodi do zabrinjavajućih e, zaključaka vezano uz budućnost s kojom se suočavamo i zbog toga mislim da je izuzetno važno vidjeti e, koje mjere možemo poduzeti sada kada zapravo i postoji e, plan da se ostvare ciljevi koje smo si zadržali. Imala sam prilike razgovarati u Švedskoj sa ribarima e, kojima je zapravo trebalo nekoliko godina da razviju selektivne alate i oni love u području koje će biti vrlo, vrlo važno kada dođe do e, Brexita, tu prvenstveno e, E, mislim na otoke koji se nalaze u tome dijelu, konkretno na Skategard. S obzirom na to da imamo pravilo koje nije u potpunosti razvijeno i ne primjenjuje se u svim morima, moramo vidjeti kako ćemo se postaviti u budućnosti. Mislim da e, temi klimatskih promjena ne dajemo dovoljno težine u ovim raspravama. Imali smo vrlo zanimljive rasprave vezano uz klimatske promjene. Možda bismo mogli dati e, veću težinu propisima koji e, počivaju na predostrožnosti, što ste i sami rekli e, u svojem izlaganju. U svakom slučaju ja ću pročitati i sažetak onoga što smo dosta čuli. Hvala lijepa. Eh, rekao bih hvala na savjetima, iako možda to nisu savjeti per se, ali u svakom slučaju mislim da je kao takve možemo uzeti. Hvala. Ako vodimo računa o nejednakostima koje postoje zbog diskriminacije kod podjele kvota, ja bih voljela naše današnje goste pitati jesu li vodili eh, računa na koji način sve ovo može utjecati na malu obalnu flotu. Paku, Milan Mo. Hvala na Pako. Prvo što želim reći da moram e, detaljno pročitati izvještaje E, izvještaji su doista prepuni e, informacija i bojim se da današnja rasprava koja traje samo jedno poslijepodne nije dovoljna jer je stvarno jako puno e, podataka i jako puno analiza koje treba mnogo sporije obraditi. No htio bih svejedno dati nekoliko komentara. Meni se čini da dakle, obveza iskrcaja je, vrlo teško dakle, da funkcionira sa strogom dodjelnom kvota pogotovo kad je riječ o mješovitom ribolovom. E, tu mi se to pogotovo čini nemoguće. A bojim se da sektor u cijeloj Europi, u Španjolskoj i u mom kraju, Galiciji, E, ta obveza iskrcaja nije dobro funkcionirala i zapravo ne znam kako će to sve uopće funkcionirati. Meni se čini da je to vrlo komplicirano. I ja sam u proteklih nekoliko godina e, postavljao pitanja, neprestano pitao sam i e, lani Europsku komisiju što oni misle i on je, e, oni su rekli dakle, da osim onoga što stoji u članku broj 15, dakle, da uglavnom se oslanjaju na te mjere swap. Povjerenik Vela je govorio upravo o tome. No, ti swapovi između zemalja nije uvijek, e, nisu uvijek jednostavni. To je sustav koji je vrlo e, složen, potrebna je volja barem najmanje dvije zemlje. čini se da je vrlo komplicirano, mogu se, stvarati, mogu se stvoriti vrlo visoke cijene tako da mislim da je to vrlo mehanizam koji će se teško prilagoditi. A mehanizmi koji se definiraju u članku broj 15, gospodin Ryan je rekao da da bi trebalo eh, imati nekoliko uh, čak radikalnih eh, rješenja za tri vrste i volio bih čuti više o tim radikalnim rješenjima. I kako imamo mehanizam za e, raspodjelu kvote, gospođa Ulrich je govorila o tome, e, imamo i mehanizme raspodjele kvota u sporazumima sa trećim zemljama, e, ribolovnim sporazumima. Zatim imamo i nove kvote koje su predviđene u uredbi FARC, ako recimo ako jedna zemlja ne može e, ispuniti kvotu koja mu je dodijeljena, onda bi to mogla iskoristiti druga zemlja. E, to je dakle predviđeno u nekim sporazumima, a ne znam zašto nije predviđeno u našoj zajedničkoj ribarstvenoj politici. E, ali dakle da, to može funkcionirati samo na temelju dobrovoljne razmjene kvota među zemljama. Zatim još jedna vrlo komplicirana tema Mm, i zato mislim da bismo trebali pronaći mjere koje će omogućiti veću fleksibilnost barem privremeno dok se ne pronađe drugo rješenje dakle dati jedan određeni vremenski okvir i od recimo 3-4 godine i ponuditi neke fleksibilnije formule zato što vjerujem da će jako puno flota u siječnju ili u veljaču morati e, zaustaviti svoje brodove zato što neće moći ispunjavati ove propise. Mislim da je ovaj program vrlo kompliciran, ali e, zemlje članice i komisija, i to posebno komisija, bi na stol trebala e, dati neke nove prijedloge. Hvala Pako. ulike. Hvala gospodine predsjedatelju. Zaista sam zahvalna što smo imali prilike čuti ova tri izlaganja. Mislim da bi zaista bilo korisno da smo ih možda čuli prije nego što je donesen plan za upravljanje Sjevernim morem. Imam pitanje za gospođu Ulrich. Na stranici 15. govorite o postojećem instrumentariju. Spomenuli ste instrumente koji su analizirani. Mene zanima, jeste li analizirali kompletan set instrumenta, dakle cijeli instrumentarij, ako jeste, koji su vaši prijedlozi kako bi se e, taj miks, ta mješavena instrumenta mogla optimalizirati. Nije mi bilo posve jasno što predlažete. Spomenuli ste da su neke države članice strože od drugih država članica, da određene zemlje pokušavaju dobiti na vremenu, čekaju, daju si vremena uopće da odluče u kojem će smjeru ići. Mene zanima na koje to konkretno zemlje mislite. Ne znam sada možete li nam ponuditi iscrpan popis, ali zanima me na koje zemlje mislite. Što se tiče zapadnih voda, u tom kontekstu također se govorilo o stabilnosti bili ste oprezni, ali poruka koju sam ja shvatila jest da je zapravo relativna stabilnost prepreka. Jesam li ja to dobro shvatila? Ako jesam, koje bi bilo rješenje koje ste vi spremni ponuditi? Zato što mi je teško zamisliti da bi se većina u vijeću uspjela dogovoriti da se unesu izmjene e, relativne stabilnosti. Ako se želimo baviti tim problemom, mislim da moramo pronaći konkretno rješenje. Hvala. Hvala lijepa Ulrike. Ali? Ani? Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Slušala sam što smo svi imali prilike čuti danas. Nije li možda pravo vrijeme da razmislimo o razradi plana B? Jer ako nastavimo činiti kao što smo činili do sada, Um, iz um, siječnja 1. siječnja 2019. godine koje nam je sve bliže, naći ćemo se u situaciji gdje cijeli sustav zapravo ne funkcionira. Kolege najavljuju i nove probleme neki jesu za taj sustav, neki nisu. Međutim, kada vidimo kakvi se problemi spominju, mislim da moramo pronaći nekakvo rješenje. Moramo vidjeti što možda trebamo odbaciti, a što zaista želimo provesti. Govori se o većoj razini fleksibilnosti, međutim u tom kontekstu treba razmišljati o samim ribarima. Neprestano na televiziji gledamo dokumentarne filmove o problemima u Nizozemskoj i građani se polako počinju pitati pa kako su uopće u Europi došli do ove ideje. E, mislim da je krajnje vrijeme da se pronađe odgovarajuće rješenje. Mene i kako zanima rasprava. Jako su me zanimale prezentacije koje smo čuli. Međutim, ovo nisu problemi za koji prvi puta čujemo. Probleme nam je već ranije spomenuo i sam ribarstveni sektor. Što se može učiniti? Hvala. Da, već je gotovo sve reču, rečeno, a sažetak mislim da je vrlo jasan. Došli smo do situacije e, koju, smo neki, koju su neki od nas već godinama predviđali i sad je napokon do toga došla i shvatili smo da stvari nismo baš napravili kako treba. Istina je da smo od tri današnja predavača e, čuli vrlo jasnu dijagnozu. Čuli smo probleme, e, Mm, nesigurnosti, dakle dijagnoza je vrlo jasna. I isto tako svima je jasno da nemamo jednostavnog e, lijeka. Neki su spominjali swap, za koje, već svima jasno da nisu dovoljne, neki su sustavi previše kruti, e, neki su sistemi nesigurni, a rizici su značajni za zemlje članice. Tako da očito je da nemamo e, ništa konkretno. Zatim e, pogledamo naš instrumentarij i vidimo da ni tamo nemamo baš neka rješenja na raspolaganju ja bih volio e, od naših današnjih predavača čuti, dakle, osim problema, što oni zapravo misle što moramo učiniti sada prije siječnja 2019. Um, znamo da to neće biti jednostavno, čuli smo neke prijedloge da se definira jedan e, kraći vremenski okvir sa fleksibilnim mjerama. Zatim čuli smo jedno drugačije tumačenje članka 15 uredbe, dakle da se taj članak primjenjuje samo na određene vrste koje su jasno definirane u članku broj 1, a ne na ostale. Volio bih čuti što mislite i o toj mogućnosti. I e, na kraju, što misle, što mislite, ima li mogućnosti, a ja mislim da ima, da u uredbu o tehničkim mjerama e, uvrstimo neku odredbu koja bi možda mogla e, spasiti ovu situaciju. Hvala vam. sada sljedeći govornik. Hvala Gabriel Venarkun. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Iskreno, sve što sam saznao iz prezentacija koje smo čuli jest da zapravo trenutačno nemamo nikakvog rješenja Vidim da me se već prekida, ali želio sam reći da ono što smo saznali je da zapravo ne znamo na koji način ćemo uspjeti u potpunosti provesti u praksi tehnički gledano ovu obvezu iskrcaja. Govorili smo o e, podršci selektivnosti, govorili smo o čovk vrstama, spomenuta su različita rješenja, spomenuto je načelo de minimis. kao jedna od mogućnosti. Međutim, sva ta složena pravila neće se moći provesti samo tako preko noći e, kako bi bila u potpunosti funkcionalna prvi siječnja. To bi bilo previše za sam ribarstveni sektor a imajmo na umu e, da moramo imati jasan plan. Ako učinimo to i to, dogodit će se ovo. Ako pak učinimo nešto drugo, dogodit će se to i to. Meni se svega što sam čuo ne čini da je sadašnji sustav u potpunosti provediv do 1. siječnja. Ja bih sada želio reći nešto kao zastupnika, ne kao predsjedatelj odbora za ribarstvo. Činjenica je da se slažem s onime što je rekla Ani to nije uvijek e, tako za Neani, ali ovog puta se u potpunosti slažem sa e, onime što si rekla. E, dijagnostika je vrlo jasna. Nesigurnost, poteškoće, složenost. To su riječi koje sam imao prilike čuti u nekoliko navrata i to iz usta stručnjaka. Dakle, još jednom, govorim kao zastupnik, ne kao predsjedni, predsjedatelj odbora za ribarstvo. Meni se čini da smo čuli čitav niz argumenata protiv e, obveze iskrcaja. Iskreno, kada vidim poteškoće koje to izaziva već danas, a rezultati nisu baš e, niti službeno postavljeni, niti ih je moguće kvantificirati. Ja sam sklona vjerovati znanstvenicima e, i sklon sam postaviti pitanje i njima i svima, dobro, a što ćemo sada? jer činjenica jest da diagnostiku imamo, a sada trebamo vidjeti koja su sve rješenja moguća. E, rješenja se donose ovdje i u vijeću, međutim meni se čini da smo stjerani u kut. Na neki način smo zapravo u pat poziciji. Još jednom, ponavljam, kao zastupnik e, želim postaviti to pitanje. E, sada se vraćam u svoju ulogu predsjednika ovoga odbora i dajem riječ komisiji ako žele nešto reći. Liza? Uh, Hvala vam gospodine Kadek i mm, dobar dan svima. Evo ja sam samo htjela reći da su i meni ove prezentacije bile jako interesantne. Osvrnula bih se na nekoliko stvari koje su također spomenuli i zastupnici parlamenta. Eh, nesigurnost, kaos mm, i neke od tih riječi E, su mi stvarno ušle u uho, ali i e, još jedna stvar koju su spomenjali e, izdavači, izlagači, a to je recimo da instrumentari se ne koristi dovoljno i mm, je li to zbog toga što je zamjena kvota sve e, sporija, zato što mm, fleksibilnost ne funkcionira kako treba, zatim odrodbe o de minimis izuzeću. Dakle, svi ti alati koji su predviđeni urodbom u trenutku kada se reformirala ribarstvena politika i kada je uredba donešena, e, očito se ne koriste dovoljno. I to je zapravo mi u komisiji smo uvijek govorili da je obveza iskrcaja progresivna tema, da je to progresivna provedba koja traje sada već četiri godine i sada ljudi govore, dakle, da evo prvi siječanj 2019. ali to stvarno nije istina. Provedba te e, odredbe traje već nekoliko godina, pravila su svima dobro poznata i mislim da sada dolazimo do točke u kojoj moramo stati, ovo dobro analizirati i zato ste ovo saslušanje održali u odličnom trenutku. Jer moramo sada vidjeti što moramo sada učiniti. To je jasno iz ove e, tri prezentacije, a vidjet ćete to i u komunikaciji koju će komisija izdati sljedeće e, sljedećeg e, mjeseca komunikaciji o provedbi obveze iskrcaja. Ja osobno mislim da je još jako puno posla pred nama i e, pred komisijom, pred zemljama članicama, ali i pred samim e, sektorom. U nekoliko navrata smo e, čuli od doktorice Ulrich, govorila je o choke vrstama, dakle vrstama kojima, koje ograničavaju ribolov, no s druge strane E, nemamo dovoljno dokaza o potpunoj dokumentaciji e, ulova i zbog toga je znanstvenicima vrlo teško ocijeniti koliki je razmjer tog problema. A ako znanstvenici nisu u stanju e, ocijeniti koliki je zapravo taj problem, e onda je teško i nama i zemljama članicama osmisliti rješenja no moram reći da um, čitav niz e, regionalnih skupina te savjetodavnih e, vijeća su bili iznimno aktivni u e, smišljanju mogućih rješenja. Uh, Dominik Ryan je govorio o također jednom alatu za dijagnozu čoukova i mi smo se također znatno oslanjali na savjete STCF-a. No, isto tako smo e, pratili i savjete i preporuke savjetodavnog e, vijeća. E, pomno ih pratimo i slušamo, no za to treba vremena i mislim da moramo dati, ostaviti više vremena da bismo vidjeli kako će se stvari razviti i vidjeti što će se dogoditi sljedeće do godine. Da, tako da molba s naše strane jest da svi zajedno budemo malo strpljiviji jer ćemo tako vidjeti na koji način će se stvari razvijati. A cijelom sektoru, savjetodavnom vijeću savjetujem da možda malo bolje analiziraju alate koje imaju na raspolaganju. E, I hvala vam svima na vrlo interesantnom poslijepodnevu. Hvala lijepa Eliza za ovo pojašnjenje od strane komisije. Sada ću dati riječ našim gostima koji će sada moći odgovoriti na pitanja zastupnika. Za početak ću dati riječ Klari Uri, a nakon toga će riječ dobiti Raul Prelezo <laughs> kao i Dominika. Rajan. Klara, izvolite. Hvala lijepa. Hvala na svim upućenim pitanjima Jako mi je drago da su vam se naša izlaganja učinila zanimljivima. Prije samih odgovora eh, htjela bih se vratiti na ono što je upravo rekla Riza Role. Ne smijemo zaboraviti da ukinuti eh, obvezu iskrcavanja neće riješiti ništa, jer eh, problemi sa obveze iskrcaja će e, su zapravo svijestili sam problem. E, o problemu treba raspravljati i mislim da je to stvarni napredak u odnosu na prethodnu situaciju. Ukinuti obvezu iskrcaja neće riješiti problem jer ne možemo nastaviti e, loviti stokove koje u omjerima koje su toliko iznad maksimalnog održivog prinosa. I mislim da je to jako vrlo važno e, biti toga svjestan. Ne kažem da je situacija jednostavna, ali u svakom slučaju tom se problematikom otpada moralo i tekako pozabaviti, jer jednostavno ne možemo više prihvaćati ovakvu vrstu gubitaka. Situacija dakle je složena, ali istovremeno Moramo znati da smo u posljednje tri godine itekako napredovali u shvaćanju problema i o raspravi o samom problemu. Različita sam pitanja zapisala i zato bih se zapravo vratila na globalna rješenja za početak. Što se tiče obveze iskrcaja, ona ima dva aspekta. Jedan je zato da se smanji odbačaj, a drugi je da se ta odbačena riba mora dovesti na kopno. E, to je važno, a ne samo smanjiti odbačenu ribu na moru. Velik broj ribara e, smatra da ako donesu ribu na kopno, da je to možda najgore od svega. Jer prvi cilj, kada bi se reklo, je smanjiti E, smanjiti odbačenu ribu, a ne toliko da se ta riba mora dovesti na kopno, jer sasvim sigurno to i više košta, stvara dodatne probleme i u krajnjoj liniji ide e, suprotno logici svakog ribara. Zato bi bilo važno lučiti ta dva aspekta. Postoje različite, postoje različite vrste ribolova. E, gospođa Rodust je govorila o kamerama koje se koriste na ribarskim brodicama. Oni se koriste u Peru, u Čileu, na Pacifiku. Dakle, uvijek su se kamere koristile kao nadzor. To nije neka vrsta velikog brata, već samo da se dobije informacija o odbačenoj ribi, ribi odbačenoj u more, koja se ne dovede na obalu. Jednostavno da se zna kolika je smrtnost ribe, koliko je ribe uginulo. Bez obzira, ono što je važno jest e, koliko je ribe nestalo, sasvim je jedno Jesu ih pojeli ljudi ili druge morske životinje ili su odbačeni. Ono što je važno je dakle, da količina mrtve ribe uđe u maksimalno održiv prinos. Kada ti podaci nisu detaljni, onda se izrade kvote koje na kraju ničemu ne služe zato što ne znamo koliko ima mrtve ribe. Dakle, velik dio problema mogao bi se riješiti kada bismo puno bolje poznavali kakva je situacija s odbačenom ribom na moru, a da se pritom ne treba tu ribu donijeti na kopno. I onda, dakle, trebamo imati podatke o tome koje ćemo nadirati kamerama ili će tamo biti promatrači ili ćemo s vremena vršiti kontrole. Ali, dakle, trebamo znati točno što je odbačeno u more. Na Sjevernom moru čitav niz godina se odbačena riba uzela u obzir i na osnovu toga su se temeljile kvote. E, primjer i Verka gdje ima 50% odbačene ribe. I e, problem je da se e, onda kvota radila na temelju sve ukupne mrtve ribe, a ne samo one ribe koje je donesena na kopno. Dakle, <clears throat> mislim da bi čak po mom sudu trebao imati kao prioritet da se zna točno koja je riba mrtva i onda bi se ta riba mogla prioritetno stavljati u more, a ne dovesti na kopno. E, ja sam možda govorila ovdje o listu, ali vi ste pitali za i verak kada ste govorili o stopi odbacivanja. Jeste li govorili o listu ili ste govorili o Iverku. <clears throat> Oprostite, Klara, ali ja sam predsjednik, ja ne možete bilo kako pitati zastupnike. Dakle, ESTCF e radi procjene i <clears throat> oni određuju kvote. Možemo se pitati o podacima je li to visoke ili niski podaci. Rekla sam da se to definira prema broju mrtve ribe ako ima puno ribe koje je umrlo i one koje je preživjela, e, to još uvijek znači da je puno ribe u konačnici mrtvo. Mora se dakle paziti kako se to izračunava. Jedno od pitanja je bilo da se treba birati između obveze iskrcaja i maksimalnog održivog prinosa. Osobno smatram da se ne radi ovdje o izboru do obveze iskrcavanja je i došlo <clears throat> zbog toga što se nije poštivao maksimalni održivi prinos. Jer radi se zapravo o sveukupno ulovljenoj ribi, bez obzira dođe li ona u konačnici na kopno ili ostane u moru. E, pitanje je također jedno bilo postavljeno po pitanju malog obalnog ribolova i taj tradicionalan obalni ribolov je, mislim, da zapravo nema tako različitih e, obveza iskrcaja, da nije, e, nema razlike u osnovi, radili se o velikim i malim brodicama, čini se uvijek da je sve to jako jednostavno na Sjevernom moru, a složeno na e, Sredozemlju. Ne, ne, ne, mislim da nije tako, to vam je kao djeca mali brod, mali problem, veliki brod, veliki problem. Dakle, ne mislim da e, zaista zaista čemu služi lučiti velike od malih brodova. I zadnje pitanje je pitanje svopova. Slažem se u potpunosti s komentarima koje smo čuli. Ti svopovi ne funkcioniraju dobro. Situacija nije transparentna, isto tako je vrlo nefleksibilna. A u Danskoj primjerice sve funkcionira po e, principu pula. Dakle, ne mijenja se kilogram ovoga za kilograma onoga. Radi se o burzi sa kvotama koja dobro funkcionira u Danskoj. Kvote su se povećale, a o, e, riblji škart smanjio. Dakle, mislim da je to bolji i transparentniji način od svopova, međutim, da bi se to ostvarilo, potrebno imati političku volju. Hvala lijepa, Klara. Raule, želite li vi nešto dodati? Izvolite. Da, mislim da je Klara zapravo vrlo detaljno na sve odgovorila. No ja ću se osvrnuti na tri stvari. Prvo je problem sa ovim vrstama koje ograničavaju ribolov e, i koje imaju visoku e, količinu odbačenog ulova. Tu naravno treba poboljšati selektivnost prilikom ribolova. A to znači poboljšati, tu zapravo e, Mm, ne znači da se moraju koristiti neki novi alati, već da se moraju izbjegavati određena područja, već da se moraju razmjenjivati e, informacije, da se moraju pronaći mehanizmi koji će na neki način mm, smanjiti ovaj problem. kad govorimo o vrstama kojih se jako puno odbacuje, sve to još uvijek neće riješiti te probleme. Ali sama ideja da razmjenjujemo informacije i da treba više raditi na tome, to bi svakako bilo korisno. I to na svim razinama, službenoj i neslužbenoj. Druga stvar koju sam htio komentirati odnose se na mali obalni ribolov. I tu se slažem s onima što je rekla i Klara. ne slažem se s time što je, dakle, da je problem mali ili veliki brod, e, već zato što problemi mogu biti vrlo različiti. Kao što sam već ranije rekao, ima slučajeva e, u kojima vrste nemaju ukupne dopuštene ulove, a usputni ulov ima definiran ukupni dopušteni ulov. Tako da problemi su različiti i treba onda naći različita rješenja. Naravno sada nemam rješenje. Mali e, ribolov kao takav se ne bi trebao zasebno analizirati, ali e, ribolov takav ipak je različit od ovih drugih i nosi sa sobom različite probleme. E, zatim treća stvar koju sam htio komentirati se odnosi na načelo relativne stabilnosti. To se odnosi e, na jedan omjer e, koji se odnosi na iskrcaj. I problem se javlja da kada primjenjujemo dakle taj pojam iskrcaja E, taj e, sustav nema baš smisla. No, neću reći da od samog starta moramo odbaciti tu relativnu stabilnost, ali možemo razgovarati o tome kada se to može koristiti. E, dakle to se može koristiti kada se govori o tome koliko će se uloviti. I to moramo izračunati na temelju e, odbačenog ulova. Mi, ono što želim reći je zapravo da sve to ne analiziramo dobro. Možda bismo morali pronaći jedan drugačiji e, mehanizam za Eh, dakle raspodijeliti te eh, vrste. Hvala lijepa Raul. Dominik, izvolite. Thank you. I, I won't, I won't the point too much. I just to make a... Neću ni ja dugo, samo sam eh, htio reći nekoliko stvari. Što se tiče ribara, ako nemamo održivi ribolov, nećemo imati niti e, gospodarski značajan ribolovo jer on može biti značajan samo ako je održiv a kada a i osim toga potrošači nas e, pitaju zašto ne provodimo određene politike ako već odlučimo da ćemo nešto primjenjivati e, moramo to primjenjivati zato što i europski ribari će imati problema ako nemaju tržište tako da moramo vrlo ozbiljno razmisliti o tome što želimo učiniti. Bez obzira na to imamo li obvezu iskrcaja ili ne, jako puno e, ribara, pogotovo u sjevernom i sjeverozapadnom moru, e, trebaju selektivnost. Imamo vrlo visoku stompu e, odbačenog ulova i to već dugi niz godina Imali smo jako puno alata za napredak, jako puno prijedloga. To je sve teško, možemo unaprijediti selektivnost, na tržištu će biti izgubljena neka riba, ali ako želimo ići naprijed, to je ono što moramo prihvatiti. Neću govoriti o relativnoj e, stabilnosti, svi dobro znamo za taj argument. E, o tome smo jako puno razgovarali e, u proteklih nekoliko godina. Što se tiče malog ribolova, e, u većini slučajeva su to dakle nacionalna pitanja i uglavnom nemaju obvezu iskrcaja, a kvote se dodjeljuju na nacionalnoj razini. I zaključno, sjećam se Eh, kad je uragan eh, Ofelija poharao Irsku, isto tako sjećam se kad, kad je eh, pao snijeg i moja su djeca gradila snjegoviće. I time sam zapravo htio reći da su klimatske promjene stvarne i moramo se tome prilagođavati i pokušati ih zaustaviti. Hvala. Želio bih e, zaključno zahvaliti e, trima govornicima na izlaganjima koja su održali. Također e, želim im zahvaliti i na odgovorima koje su dali na pitanja zastupnika. Mislim da zaslužuju pljesak. Svo troje. Zahvaljujem i Elizi koja je govorila o ime komisiji. Čuli smo vrlo zanimljive stvari. U svakom slučaju ja sam čuo zanimljive stvari, ne znam je li ih rekla. Sve to potvrđuje ako smo uopće i trebali potvrdu, složenost provedbe ovih mjera u praksi, međutim to je mjera o kojoj je parlament glasao i koju je donio, pa je treba onda i provesti. Međutim, sasvim je jasno da nismo završili s poslom, niti ovdje, niti u vijeću, niti u Europskoj komisiji, je potrebno donijeti izmjene i dopune. Hvala vam lijepa. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda ako se slažete, a ako se ne slažete, nema veze. Jesmo li svi ovdje? Da, svi ostaju, pa to je rijetkost. Dobro, u tom slučaju prelazimo na točku četiri dnevnog reda. A, eto, ipak se stvari pomalo kreću. Evo, vidim da se kreće. Voilà, voilà, c'est ça. Ça bouge. je les intervenants, si vous permettez. Ja ću samo na trenutak osobno pozdraviti govornike prije nego što odu, ako dozvolite. S'il vous plaît. Please, por favor. Molim lijepo, zauzmite mjesta. Merci. Donc, si vous voulez bien, que ceux qui quittent la salle, quittent la salle. Molim da oni koji žele izaći iz dvorane, to učine u tišini. Prelazimo sada na četvrtu točku dnevnog reda o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i vijeća koja se odnosi na višegodišnji plan ponovnog uspostavljanja igluna, sredozemnog igluna koji se mijenja uredba. Neću vam sada citirati brojke, jer brojke su dosadne. Za sada još nemamo izvjestitelja, ali 24. travnja komisija je usvojila zakonodavni prijedlog Dakle, za EKAT vezano za ponovnu uspostavu višegodišnjeg plana i gluna. I dobili smo, što je bilo logično, o izvješće o tom zakonodavnom prijedlogu. Sutra ujutro na sastanku koordinatora imenovat ćemo izvjestitelja. Međutim, već danas ćemo saslušati e, prijedlog komisije, a ako želite, nakon toga možemo prijeći na razmjenu gledišta. Gospodin Vaskes e, će uzeti riječ u ime komisije, ako se ne varam. Izvolite. Hello, good e, E, dobar dan, e, hvala vam što ste mi dali priliku da e, predstavim ovaj prijedlog uredbe. Prije nego što krenem nekoliko na samu stvar, dopustite mi da ukratko objasnim situaciju s ovim stokom. Tek nekoliko rečenica. Evo, u proteklih 25 godina količina stoka pada povećava se e, smrtnost i stoga smo 2016. dobili znanstveni savjet da je potrebno uspostaviti e, plan oporavka za sredozemni iglun. Skrenuo bih vašu pažnju i na to da Evropska unija dakle izlovljava više od 70% igluna sredozemnog igluna. Tako da smo vrlo važan akter u tom prelovu koji se eto dogodio u proteklih, koji se događa proteklih 25 godina. Zbog toga ćete u prijedlogu e, komisije da idemo još i dalje od onoga što je sam e, prijenos i predlažemo ne ali da, jasnije mjere. A ponekad smo malo i izmijenili postotke. E, posebice one koje se odnose na usputni ulov i to iz znanstvenih e, razloga. Zašto smo to sve e, učinili? Zato što su naši znanstvenici u posljednjoj procjeni stoka, tu govorim o našim znanstvenicima iz Unije, E, zadnja takva analiza je napravljena 2016. I od znanstvenika smo dobili, e, su nam, dakle znanstvenici su nas obavijestili da nemamo dovoljno podataka o e, iglunu. Riječ je o stoku za koji imamo manjak podataka i to, to se posebice odnosi na biološke podatke podatke, imamo manje više dobre kad je riječ o ulovu, ali nam nedostaju e, ti e, biološki podaci. I zbog toga smo i dali ovaj prijedlog da se poboljša e, praćenje znanstvenika sa 5%, to stoji u planu oporavka kojeg je u, odobrio ikad na 20%, dakle sa 5 na 20%. Obrazloženje za tak je dakle, dakle da je to prst je obrazloženje je dakle mm, to što smo mi odgovorni za ogromnu e, količinu prelova tog stoka, a drugo ako se to bude dobro ako se budu dobro koristili fondove fondovi za ribarstvo iz tih bi se fondova mogla moglo djelomično financirati tu, e, to znanstveno praćenje. Još bih vam skrenuo pažnju na na razliku e, dakle transpozicije za plavoperajnu tunu u 2016. i to u članku 13 riječ je o članku koji se odnosi na usputni ulov. Zašto smo e, promijenili e, tekst tog članka, ne baš dramatično, ali promijenili ga jesmo. E, razlog za tu promjenu je taj što 2018. komisija je objavila delegirani akt kojim se izmjenjuje obveza, izuzeće za obvezu iskrcavanja E, dakle to je broj dokumenta je 1 crta 191 i koristimo e, dakle isti tekst iz te uredbe i prenijeli smo taj e, tekst u ovaj prijedlog. I sve to radi jasnoće zato što ta je uredba već na snazi. Uh, uredbu je odobrila komisija 30. Uh, studenog i nakon iz, mm, parlament i vijeća su imali uh, dva mjeseca za slanje komentara. Nismo dobili nikakav komentar, tako da je naš zaključak da su se parlament i vijeće složili sa našim prijedlogom teksta. Još vam želim reći da u priligu broj 1, dakle, e, dakle ikatovi standardi, mm, dakle tu u prilogu se govori o tim ikatovim standardima, dakle tu smo također prenijeli preporuke ikata e, šesnaestčetrnaest 16-14. Dakle, dakle, u svemu ovome, a to smo obrazložili činjenicom da je tom stoku potreban oporavak, činjenicom da je ikad već e, odobrio našu preporuku. Prenijeli smo e, još jednu preporuku 16.05 e, o oporavku mediteranskog igluna te preporuku 16.14 za minimalne standarde za za znanstveni e, program praćenja. Kao što sam već ranije rekao, taj je program praćenja itekako bitan s obzirom na e, to da nemamo dovoljno podataka o tom stoku i to bioloških podataka. Kad govorim o biološkim e, podacima, dakle tu govorimo o podacima koji govore o odnosu dobi i težini i ti su nam podaci potrebni ako želimo detaljnije analizirati stanje stoka. Sljedeća e, analiza stanja stoka je predviđena za 2020. i ja se nadam da će nam ta sljedeća analiza već pokazati neke pozitivne podatke kad je riječ o oporavku. I na kraju prije nego što čujem vaše mišljenje, još bih vam um, ukazao na članak broj 3. Riječ je o e, izuzeću članka 2 stavka 2 uredba 1380 iz 2013. To je uredba o zajedničkoj ribarstvenoj politici. Tu smo imali veliku raspravu ali morali smo jasno i otvoreno reći da je e, ovdje riječ o izuzeću zato što je to potrebno. E, već e, smo imali presedan u, kad je riječ o, planu oporavka za tunu. Taj je, tun, taj je plan pokrenut 2016. stranjem od 15 godina. Tako da e, oporavak očekujemo u 2022. Dakle, provedbom tom plana, dakle, govorimo o e, nekoliko godina, dakle, e, kontrole, došli smo do rezultata da dakle, dakle ovo je sad vrlo nijansirano, dakle Dakle, sa tim planom zapravo smo došli do toga da je već u 2017. došlo do, e, ne baš potpunog oporavka, ali do jasnog oporavka tog stuka, stoka. Tako da, mi smo rekli da do 2031. nećemo e, više ribariti kako bismo e, omogućili da se stok oporavi do 2031. godine. No čak i da danas zabranimo ribarstvo, naravno nećemo doći, nećemo ostvoriti e, najveći održivi prinos do 2020 e, čisto zbog biologije i bioloških e, načela. Tako da, eto, sad sam vam skrenuo pažnju na ove teme. U ovom trenutku sada više nemam ništa za dodati, ali sam ovdje i rado ću poslušati vaše komentare. Hvala lijepa, bilo je vrlo zanimljivo. A sada dajem riječ zastupnicima koji se žele javiti za riječ. Isa Aguilera. Hvala vam, gospođo eh, predsjedavajuća. Naravno, ovo je e, vrlo važan plan. Moramo poduzeti neke mjere kada je riječ o e, iglunu. Ali nakon što sam pročitala plan i uredbu, moram reći da imam neke sumnje i htjela sam postaviti pitanje e, predstavniku komisije. I ima nekoliko stvari koje mi se ne sviđaju. I voljela bih da mi odgovorite e, i razjasnite neke sumnje. U članku 10, kad govorimo o zabrani, e, sezoni zabrani ribolova, druga točka, e, bojim se da je ta druga točka malo zbunjujuća. Tu se govori, barem je tako e, u španjolskom prijevodu, radi zaštite sredozemnog igluna, svake godine zabranjuje se zabrana ribolova na sa parangalom. Možda, bismo e, možda je malo tu zbunjeno s tim parangalom. Jer ovdje se spominje da ciljano lovi sredozimnu tunju. Bojim se da bi to moglo dovesti do zabune u sektoru Mislim da način na koji je sročen e, taj stavak da je malo zbunjujući. E, zbunjujuć. Mm, dakle, slažem se dakle sa sezonom zabrane, ali mislim da tekst mora biti malo jasniji. U članku 13 kada se govori o usputnim ulovima e, pod točkom broj 5, stavkom broj 5 Dakle, ako se iscrpi kvota dodijeljena državi članici, uginuli i gluni, iskrstavaju se cijeli i neobrađeni i postaju predmet zapljene. Što to znači? Da li će to biti nekakav prekršaj? I tu bi trebalo, ja mislim, e, to malo pojasniti. U istom članku E, a zatim imamo još jedan zaseban dio o rekreativnom ribolovu. Mm, to bi također trebalo malo pojasniti. Recimo u Španjolskoj je zabranjen rekreativni e, ribolov za, na ovu vrstu. Stoga treba paziti na to što će se dozvoliti E, dakle, tu govorimo o članku 13 stavku 3. A zatim imamo i jedan e, članak koji govori e, upravo o rekreativnom ribolovu. Dakle, tu se dozvoljava izuzeće. Dakle, da se rekreativno lovi štapom. Otvara se, tu se meni čini da se otvaraju vrata E, za neke države e, u kojima to nije dozvoljeno kao što je to recimo u Španjolskoj. I na kraju u članku broj 20 ovdje nemam nikakve sumnje htjela bih samo nešto komentirati. U članku 20 se govori o nacionalnim e, promatračkim programima na plovilima za pelagijski ribolov parangalom. Ako sam dobro razumjela, u IKAT-u je odobreno dakle 5%, a, u komi, a komisija predlaže 20%. Od 5 do 20%. To bih e, htjela malo da mi pojasnite, meni se čini da je to malo e, pretjerano. Ja znam da mi uvijek želimo biti ambiciozniji i to je divno, ali od 5 e, do 20% I dakle još kaže dakle, da bude najmanje 20%. Meni se čini da je to malo previše i ne slažem se sa tim prijedlogom. Ja bih shvatila da ste povećali e, preporuke ikata ali staviti da dakle najmanje 20% što, što je sljedeće, hoćemo li doći do 40 do 50%. Mislim nije to zapravo ni ovlast ikada, a mm, meni se čini da ovih 20% doista previše. Eto, to sam e, htjela e, istaknuti i to je ono što me zapravo zanima pa bih voljela čuti vaše odgovore. Hvala vam, a sada riječ imam gospođa Brijano. Hvala vam. Hvala vam na predstavljanju ovog prijedloga višegodišnjeg plana oporavka za iglun. Mislim da je ovo vrlo važna tema koju svi naši ribari smatraju jednako važnom i iščekuju nova pravila. Kao što je rekla i kolegica Klara, nisam baš imala vremena da to sve detaljno pročitam, ali voljela bih shvatiti što predlažete, zašto predlažete ovako veliku razliku od onoga što predlaže ikad. Naravno, ja sam isto e, za to dakle da ne e, stvaramo, da ne namećemo nova pravila dakle od onih koja su stvarno e, potrebna. Tako da očekujem raspravu o tome. E, članak 7 mi se čini vrlo pozitivan. To smo i mi predlagali već i za tunu, dakle da se e, pravedno raspodijele kvote među različitim segmentima i da se uzme u obzir tradicionalni i artizanalni ribolov i tu se, sviđa mi se taj članak i mislim da trebamo ići u tom smjeru. A zatim jedna sumnja. Možete mi to možda sada razjasniti, ali možda i nekada kasnije. Članak 15. Možda nisam ja nešto dobro shvatila. Dakle, tu govorimo o odobrenju e, za plovila koje love sredozemni glun kao e, usputni ulov. Za mene je to proturječnost. Dakle, ako plovila već imaju e, odobrenje, onda to nije usputni olov, a ako nemaju odobrenje, onda zapravo ne, ne spadaju uopće pod ovaj članak. Eto, toliko od mene za sada, a sigurna sam da ćemo imati još prilika za razgovor, ali mislim da bi bilo vrlo dobro čuti e, što ste vi zapravo dodali u odnosu na preporuke e, IKATA. Hvala vam. Thank you. Hvala, gospodin Sarao Santo. E e Hvala vam lijepa na izlaganju. Moram biti iskren, nisam pročitao dokument podrobno i kao i kolege zapravo svoje pitanje temeljim na izlaganju koje ste održali. Ako sam dobro shvatio, rekli ste da postoji zaista čitav niz podataka koji daje podatke o samom e, iglunu, ali nemamo usprkos tome cjelovitu sliku. Od 90. godina govorimo o tome da trebamo znati više o biološkim e, karakteristikama sabljarke odnosno igluna. I ikad je i sam rekao da bi prikupljanje bioloških podataka trebalo biti obvezujuće. Komisija se s time složila. Imam dva pitanja. Moje prvo pitanje povezano je sa višegodišnjim financijskim okvirom i prikupljanjem podataka, bioloških podataka o sabljaci na koji način e, u kontekstu višegodišnjeg financijskog okvira e, namjeravate to odraditi? E, kakav je financijski okvir zamišljen za to? Drugo, što je sa sredstvima koja na raspolaganju ima ikad? Provedene su studije, postoje statistički podaci. Koje su obveze ikata u kontekstu toga? mislim da ikad zapravo e, s jedne strane ne odrađuje sve svoje obveze, a s druge strane komisija i tekako s ovih 20% koje predlaže e, riskira. Posljednje pitanje vezano uz biološke podatke uzgoj, distribucija. Što nam još nedostaje? Gdje su manjkavosti u onome što znamo o biološkoj slici vezanoj u sabljarku? Hvala, gospodin Mato. Hvala. Da, e, ono što mi se ne sviđa kad govorim zadnje, što su svi ovi prije mene sve rekli. Dakle, mi kao pučani podržavamo e, uspostavu ovih mjera koje će e, srednjoročno i dugoročno osigurati održivost ribolova. E, dakle, slijedimo preporuke IKATA. IKAT je preporučio da uspostavimo ovaj plan oporavka. Meni se to sve čini u redu i da se definira i tak i stroge mjere kontrole. No, voljeli bismo da IKAT u sličnim okolnostima kao i u slučaju plavoperajne tune e, da dakle jednako postupa u, e, i sa ostalim e, stokovima. Moram reći da s obzirom na uloženi rad mislim da smo mogli osigurati i neke mjere koje će ublažiti tu žrtvu naših ribara. slažem se sa e, većinom e, pitanja koje je postavila Klara e, Aguilera. Trebalo bi ove neke članke malo pojasniti, no svakako imat ćemo priliku podnijeti amandmane ako nam ne pojasnite. Još želim naglasiti da je naš stav oduvijek bio da se prijedlozi komisije rade na najstrožiji mogući način. Dakle, da se prijenos da prijenos onda zakonodavstva ne omogućava to da svako čini što želi, već da se jednostavno da tekst bude takav da se eh, mora slijediti ono što piše. Hvala vam. Hvala, gospođa Damato. Hvala vam kao e, strana potpisnica ikada Europska unija e, mora prenijeti e, preporuke 1605 o uspostavi višegodišnjeg plana oporavka za iglun do 2031. Dakle, tu imamo i svoja pravila i svoje obveze, jer i Europska unija mora ispuniti svoje međunarodne obveze. Ta preporuka govori o tome da uspostavimo plan oporavka koji će voditi računa o specifičnim karakteristikama metodo, metode ribolova i e, opreme koje se koristi. Zemlje članice bi također trebale e, regulirati i poticati korištenje selektivnih oblika ribolova zato što da se, da se umanji učinak na okoliš dakle e, koristiti tradicionalne načine i koji će e, omogućiti mm, pravednu raspodjelu među e, malim ribarima. No, zemlje ima svoje specifičnosti, specifičnosti o kojima valja voditi računa. Kao prvo, taj stok izlovljavaju i druge zemlje koje nisu samo europske, dakle koje su također obalne zemlje Mediterana tako da potpuna zabrana e, izlova ne bi imala nikakvog smisla. Drugo, sredozemlje mm, je popularno i za rekreativni ribolov i zbog toga e, će se ove preporuke e, provoditi i u ovom sektoru. No, mm, ovo stvarno je pozitivan zakonodavni prijedlog, no ima nekoliko točaka s kojima se ne slažem E, i to posebno oni koji govore o e, tradicionalnom ribolovu. To je članak 24, dakle o, e, o prethodnoj obavijesti. Tu se ne vodi računa o organizaciji naše flote, ne vodi se računa o, pogotovo o plovilima manjih dimenzija. Na primjer, ako netko lovi manje od 4 sata izvan luke. E, što sad mora učiniti? Mora ostati na moru zato što mora poslati obavijest četiri sata ranije. E, I zatim govori se i o e, određenim, određenoj opromi. Mislim da bi ovo trebalo e, biti poticaj da se koristi održiva oprema kako bi se umanjio učinak na ostale e, vrste poput e, morskih pasa. I ja se nadam da ćemo mi svi zajedno imati priliku unaprijediti ovaj prijedlog. Hvala. sada ponovno dajem riječ predstavniku komisije, gospodinu Vaskezu, kako bi odgovorio na pitanja koja smo čuli. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Ići ćemo odgovor po odgovor, članci 10.2 pa nadalje. Gospođa Klara Aguilera skrenula je pozornost na činjenicu da razdoblje za zatvaranje u točki 10.2 nije jasno i da je to nešto što će imati učinak na sva plovila koja love parangalom. No, ja nisam izvorni govornik engleskog, no meni je jasno iz ovog teksta da je zapravo e, ovo ciljna mjera ne samo za plovila koja imaju parangal, no jutro smo u vijeću baš razgovarali o mogućnosti da djelomično izmijenimo e, ovu formulaciju kako bismo uzeli u obzir e, ove dvojbe koje je gospođa Aguilera iznijela. Drugim riječima da jasno identificiramo da se radi o plovilima koja su ciljna plovila, dakle nalaze se na popisu onih plovila koja imaju e, ovlaštenje za određenu vrstu ribolova. To su također bili komentari španjolskog izaslanstva u vijeću i mi sada tražimo rješenje za to. Što se tiče članka 13. 5, stavka 5, članak 13. stavak 5. nije jednostavno kopiran, već je inspiriran člankom 16. stavkom 4. uredbe 1627 iz 2016. godine, što je zapravo prenošenje propisa vezanih uz Perajnu tunu koje ste odobrili 2016. godine. To je dakle nešto što bi vam trebalo zvučati poznato zato što ste to donijeli donijeli, odobrili prije dvije godine e, i e, zapravo je bilo uključeno isto smanjivanje. Činjenica da govorimo o zapljeni također je spomenuta u kontekstu za plavo perajnu tunu također govorimo o zapljenu, isto tako u kontekstu plana za oporavak. To se uglavnom čini zato da bismo destimulirali ribare nakon što su kvote iscrpljene, iskorištene, da nastave i dalje s iskrcajem igluna. Ne bih želio pretjerano ulaziti u detalje oko toga koje sve metode možete uspostaviti da biste u određenom trenutku izbjegli ulov igluna no ako želite ja mogu objasniti na koji način se može e, u velikom broju slučajeva korištenjem različitih metoda izbjeći ulov ove vrste što se tiče članka 13. stavka 3. gdje se govori o rekreativnom ribolovu. Činjenica jest da neke države članice, Španjolska ali i još neke, mislim Malta i još nekoliko država članica, su zabranile rekreativni ribolov eh, igluna. Imate pravo, tražit ćemo određene elemente fleksibilnosti. Ti propisi će se primjenjivati isključivo na predmetne države članice, tako da države članice koje su postale obavijest o popisu rekreativnih plovila mogu i dalje obavljati tu djelatnost. Također ćemo tražiti element fleksibilnosti za one države članice koje su odlučile primjenjivati restriktivniju mjeru, a to je zabrana rekreativnog ribolova na iglu. No što se tiče članka 20. i zašto prelazimo s 5 na 20%, da, Očekivao sam da će to biti kontroverzno i vjerojatno nije jedina takva točka, ali je svakako najveća točka, najvažnija točka gdje se nismo u potpunosti držali teksta 16.05. Zašto to trebamo? Tko na sredu zemlju lovi i gluna? Četiri ugovorne strane vezane uz razvojni e, dogovor. S jedne strane to je Europska unija. moramo reći da tu nemamo samo ekonomske resurse, e, na našim leđima, već isto tako i veći dio odgovornosti. Moramo se stoga potruditi jer smo mi uglavnom odgovorna strana, a imamo i ekonomske mogućnosti za pokrivanje tih istraživanja, a isto tako i zato što je nužno potrebno da imamo e, bolje podatke. Dakle, imamo e, četiri zemlje u razvoju i recimo jednu ugovornu stranu koja je razvijena, a to je cjelokupna Europska unija koja pokriva to područje. Ostale ugovorne strane nemaju na raspolaganju ekonomske resurse koje imamo mi, kao prvo, a nemaju također niti tu odgovornost vezano uz prekomjerni izlov, zato što s obzirom na E, veličinu ribarskih flota koje imaju i količinu ukupnog ulova ne dostižu ono što imamo mi. Dakle, najprije moramo odraditi ovaj dio koji se odnosi na plan za oporavak, a zatim moramo učiniti dodatni napor u ovom znanstvenom području kako bismo imali bolje podatke. Dozvolite mi da sada e, od pitanja gospođe Briano prijeđem izravno na pitanje gospodina Serao Santosa, zato što je to pitanje koje se tiče iste teme. Naravno, e, biološki, biološka slika vezana uz iglun je dosta dobro poznata. Međutim, kao što znate, stokovi se razlikuju po sastavu, po genetici, po okolišu i tako dalje i to im zapravo daje različita obilježja ovisno o tome u kojem području se e, raznožavaju. Imamo ogroman nedostatak znanja o ulovu po jedinici napora i razini usputnog ulova i zrelosti, dobi. To su zapravo te četiri točke koje sam istaknuo. I te četiri točke su vrlo važne za procjenu stokova, za evaluaciju. Jedna od glavnih e, točaka vezanih uz ulov po jedinici napora jeste da se u 21. stoljeću zapravo tehnika promijenila. Zapravo se prešlo sa površnih parangala na mezopelagične parangale. Neću sada ulaziti u objašnjavanje razlika između te dvije vrste parangala, jer bi to možda bilo malo previše detalja, ali ono što je važno je reći je da to omogućuje da vrijeme do koje plovilo provede izvan luke, više nije jednako razini ribolovog napora kao ranije, zato što se može dogoditi da i plovilo se vrati natrag u luku, a parangal ako je u mezopelagičnom dijelu, dakle e, niže nego što je površinski parangal, može i dalje nastaviti sa lovom 48 ili 72 sajta ili tako dalje, čak i ako plovilo više nije na Zatim pitanje gospođe Brijanom vezano uz obranu eh, stajališta ikata koje se tiče plavu pera i netune, ali ne isključivo. Svakako trebamo staviti veći naglasak na važnost tog ribolova i eh, dodijeljenih eh, prilika. S time se slažemo. Dakle, kao Europska unija mi to branimo. Zatim vezano uz članak 15 imate pravo. Članak 15. stavak 1. točka B. Zvuči pomalo neobično. Ali zvuči pomalo neobično zato što koncept usputnog ulova je zapravo vrlo e, širok. i nepravljanje razlike između e, redovnog usputnog ulova i slučajnog usputnog ulova zapravo je je nešto što zapravo dovodi do zabune. Recimo za jednu vrstu sredozemne tune redovito zapravo postoji e, usputni ulov zbog male e, veličine udice koja se koristi za ulov te tune. Dakle, postoji cijeli jedan sektor, ribarski sektor, cijela flota koja povijesno gledano svake godine imaju prilično velik usputni ulov igluna zato što zbog načina na koji love ne mogu lako izbjeći taj usputni ulov. Govorimo o plovilima koji primjerice love migratorne eh, vrste poput eh, eh, plavoperajne tune, ili o plovilima koji se bave mješovitim e, ribolovom koji uglavnom uključuje morske pse, različite vrste morskih pasa. Jedino, e, jedini instrument, jedini alat kojim se ciljano može loviti glun je zapravo harpun. Za sve ostalo svaki puta kad koristite neki drugi instrument ćete uz igluna imati i usputni ulov visokomigracijskih ribljih vrsta. Malih vrsta tune, e, atlantskog bonita i tako dalje. Dakle, imate pravo kada kažete da ste iznenađeni da ne možemo unaprijed utvrditi koja su to plovila koja imaju usputni ulov. Međutim, mislim da lak način da se u okviri e, flota ipak postoji. Za sva plovila koja se bave lovom parangalom u sredozemlju, možemo reći da će velika većina njih kao usputni ulov imati gluna. Razumijem da nije moguće Dakle, nije moguće unaprijed reći koja će plovila imati usputni ulov. Sva će imati zapravo. Ali sve, sva plovila e, koja love parangalom imat će zapravo usputni ulov sredozemnog igluna. Što se tiče pitanja gospodina Sarao Santosa i njegovog pitanja o projektima koje financira ikad nemamo u ovom trenutku na raspolaganju te informacije e, vezano uz sredozemnog igluna. Međutim, iz kontakata sa znanstvenicima koji se bave tim stokom, ispričavam se unaprijed što su to samo usmene informacije, stječe se dojam da je odgovor na to pitanje nula. Dakle, ne postoje konkretni ciljni e, programi, projekti koji bi se bavili iglunom. Kada govorimo o ovom dijelu pitanja e, o prikupljanju podataka, Uzimajući u obzir da e, sredozemni iglun nije bio podložan kvotama i tijekom niza godina zapravo i nije bio nekakva ciljna vrsta o kojoj su se prikupljali podaci, niti je bio predmetom nekog konkretnog propisa o prikupljanju podataka, nemamo zaista e, konkretne obuhvatne podatke. Postoje određeni propisi, određene informacije, međutim e, ne ispunjavaju ih sve države članice. Što se tiče komentara gospodina Matoa, gospodin Mato je rekao Postoje znanstveni savjeti različite vrste, možda ne vjerodostojnosti, ali različitog fokusa na koje se zapravo ikad oslanja prilikom situacija u kojima postoji plan oporavka i situacija u kojima je plan oporavka potreban. Da postoji razlika u stavu ikata kada se radi o plavoperajnoj tuni, odnosno evaluaciji stoka plavoperajne tune tijekom prošle godine, e, gdje se zapravo pokazuje rekordna razina biomase i potpuni oporavak. Ono što vam ja mogu reći jest da je Europska unija već na e, godišnjem sastanku ikata, na prošlom godišnjem sastanku ikata u Marakešu predstavila europski plan oporavka e, koji je zapravo preobražen u europski plan upravljanja. Okolnosti se uglavnom povezuju uz e, dohvat prijedloga i činjenicu da se većina rasprava pod navodnicima malo narušila i kontaminirala ključem za e, alokaciju, tako da zapravo nismo uspjeli dobiti konkretan rezultat. Iskoristio bih ovu priliku, međutim, da vas informiram da smo već kontaktirali sve ugovorne strane ikata ove godine Poslali smo im ponovno naš prijedlog i zatražili komentare do 30. travnja. Ispričavam se. Komentari su stigli i sada radimo na podastiranju komentara i raspravi o komentarima sa ugovornim stranama te ćemo državama članicama podastriti novu verziju tog e, plana upravljanja stokom plavoperajne tune, nadamo se prije ljetne stanke. I na kraju moram odgovoriti na pitanje gospođe Damato. vezano uz konkretnu napomenu koja se tiče članka 24. ima potpuno pravo. E, već smo u raspravama s vijećem, jer su nam oni također e, skrenuli pozornost na to, da četiri sata su možda predugačka kada govorimo o prethodnoj obavijesti. Dakle, naša je namjera dati protuprijedlog i reći da, četiri sata su načalno pravilo. Naravno, ako se vraćate svakoga dana i ako ribarite u teritorijalnim vodama tri ili četiri milje od obale, nećete čekati četiri sata ali morate onda to navesti u brodskom dnevniku, morate također reći u svojoj prethodnoj obavijesti da ćete izvješće podnijeti za dva sata, tri sata ili kad već. Važno je reći da su ta četiri sata načelno pravilo naravno i odabrana su da bi se olakšalo ulogu inspekcijskim službama tako da one mogu unaprijed planirati tko će ući u koju luku ili u neku od odabranih luka. Mislim dakle da je ipak moguće imati neku razinu fleksibilnosti, ali to treba opravdati. Dakle, za plovila koja imaju manje od x e, duljine e, metara, za plovila koja e, love u teritorijalnim vodama i sl. To već postoji za određene vrste ribolova u Baltičkom E, moru e, gdje smo četiri sata pretočili u dva. Dakle, određeni prostor za